Eh, welcome, eh, Madam Tyson. Dobrodošla, gospođo Tyson, kan, E, e, kandidatkinja za povjerenicu za e, zapošljavanje, socijalna pitanja, vještine i mobilnost radne snage. Novi izabrani predsjednik Jean-Claude Juncker rekao je da će gospođa Tyson doprinositi E, projektima koji će biti koordinirani, a cilj je osigurati rast, zapošljavanje i konkurentnost, a isto tako da će biti potpredsjednica za socijalni dijalog. E, tjesno će surađivati sa povjerenikom za socijalna pitanja i e, carinu. Gospođa Tajsen imat će službe u komisiji a to će biti e, glavna uprava za socijalna pitanja, socijalno uključivanje i zapošljavanje, ali osim toga će raditi na reformi tržišta rada, strukovnom obrazovanju i obrazovanju odraslih, e, pravima osoba sa invaliditetom e, i surađivati s Eurostatom. E, će odgovorna za odnose sa četiri agencije u ovom području. Europskom agencijom za zaštitu na radu, Europskim centrom za razvoj strukovnog obrazovanja, Europskom zakladom za poboljšanje e, uvjeta života i rada i Europskom e, zakladom za osposobljavanje. U skladu sa smjernicama za odobrenje komisije, parlament je zadužena za procjenu kandidata za povjerenike temeljem, citiram, njihove opće sposobnosti, opredjeljenosti za europske ciljeve i osobne nezavisnosti. Parlament procjenjuje poznavanje odgovarajućeg resora i komunikacijske vještine kandidata za povjerenike. Prije saslušanja istaknula bih da smo od vas dobili pisane odgovore na pripremna pitanja. Vaši pisani odgovori dostavljeni su zastupnicima na svim jezicima, znači svi smo se pripremili i spremni smo usmeno postaviti pitanja. Nekoliko riječi o samoj strukturi rasprave. Gospođa Tejsen e, će e, iznijeti uvodno izlaganje koje neće trajati duže od 15 minuta. Osim toga, imat će na raspolaganju 5 minuta na kraju sastanka za e, zaključno izlaganje. Nakon uvodnog dijela imat ćemo 45 pitanja koje će postaviti zastupnici. Rasprava će se voditi na način da će za svako pitanje i odgovor biti predviđene tri minute. Jedna minuta za pitanje, dvije minute za odgovor. Budući da postoji veliki broj pitanja, jako je važno paziti na predviđeno vrijeme i ja ću o tome strogo voditi računa. općenito ukoliko kandidat za povjerenika e, ne bude uspio dati odgovor e, bit će e, prekinut. Nećemo imati spontano javljanje za riječ. Odbor za zapošljavanje odgovoran je za ovo saslušavanje, ali isto tako pridruženi odbori su odbor za kulturu i još jedan odbor i mi ih pozdravljamo. E, kako je navedeno u popisu govornika, oni će postaviti niz pitanja iz svog djelokruga rada. Prvi krug pitanja postavit će koordinatori i e, jedan predstavnik nezavisnih zastupnika. Željela bih vam skrenuti pozornost e, da imamo usmeno prevođenje na 23 jezika. Stoga svi govornici mogu govoriti na vlastitom jeziku. Ja ću to također učiniti. Podsjetila bih govornike da sve što govore treba biti prevedeno, pa stoga je potrebno voditi računa o tome da ne govorimo prebrzo. Gospođa Tyson je rekla da će govoriti na svom materinjem jeziku, nizozemskom, kada bude davala odgovore. A razlog je sljedeći. Ona želi biti što jasnija i preciznija. E, kolege koji su duže ovdje sigurno znaju da gospođa Tyson dobro vlada engleskim i francuskim. E, ovo saslušanje prenosi se e, putem interneta, a isto tako e, se ondje može naći video, kasnije će se moći naći video snimka ovog saslušanja. Ja ću sada prijeći na svoj materinji jezik, švedski, i iznijeti nekoliko osobnih uvodnih napomena. E, jedna od mojih snažnih uspomena i sjećanja sa europskih izbora ove godine odnosi se na telefonski poziv e, vikara koji, koja radi u crkvi na jugu Švedske. Ona je bila jako zabrinuta zbog socijalne bijede koju je e, promatrala i vidjela izvan grada jer ondje je bilo jako puno e, kamiona koji su čekali u redu kako bi mogli izvršiti isporuke. E, vozači su ponekad praktički živjeli u tim kamionima. Nitko od njih nije imao nikakvu zaštitu temeljem kolektivnog ugovora ili slično. jako su e, teško živjeli što se tiče hrane, što se tiče higijene, a zime znaju biti jako teške u Švedskoj. Neki od njih su imali male peći kao za kamp. Bilo je e, preskupo neprestano držati motor upaljenim i e, to je veliki problem u ovom sektoru, ali i u drugim sektorima, recimo što se tiče žena radnica u nekim sektorima. To je dakle situacija u Europi danas. Urušavaju se i uništavaju ljudska prava, zanemaruju se pravila. E, ne radi se samo o tome da postoje nezaposleni, nego i oni koji su zaposleni nemaju prava. E, Europa je nažalost još uvijek jako udaljena od ostvarenja ciljeva iz strategije dvadeset 2020. E, preko 20 milijuna ljudi izloženi su riziku od e, siromaštva i isključenosti. Preko 30% ih je djece. Osim toga, nezaposlenost je preko 22%. Postoje velike razlike između država članica u nekim zemljama je više od 50% mladih nezaposleno. Vidjeli smo do kojih to posljedica dovodi. Vidjeli smo kakvi su bili rezultati europskih izbora. A to je rezultat frustracija i očaja. I zato e, se ljudi sve više okreću e, nedemokratskim, populističkim strankama. Smatramo da e, Europa mora raditi na tome, posebno u narednih pet godina kako bi stvorila okruženje za održiva radna mjesta. Okruženje u kojem neće postojati natjecanje što se tiče urušavanja uvjeta rada. Svi trebaju imati jednake mogućnosti i pristup tržištu rada. To znači da moramo poduzeti snažne mjere Očigledno, novi povjerenik za ovo područje imaće veliku odgovornost. Ja i drugi građani u Europi očekujemo od nove komisije i novog povjerenika da donesu i pokrenu inicijative koje će dovesti do promjena. Ne možemo sjediti skrštenih ruku moramo nešto poduzeti. A sada bih dala riječ gospođi Tyson kako bi iznijela uvodno izlaganje i nešto rekla o svojim ambicijama i e, mjerama koje kani pokrenuti. Dobrodošli i hvala. Okay. Excuse me. Honorable Chair. Poštovana gospođa predsjednice, uvaženi članovi odbora. U životu je važno uh, govoriti E, istinu, označavati stvari onakvima kakve jesu i ne izbjegavati istinu. U ovom trenutku 26 milijuna ljudi u Europskoj uniji su nezaposleni i to je nešto što ne možemo prihvatiti. 7,5 milijuna mladih europljana između 15 i 20 15. i 24. godine E, nisu niti zaposleni, niti idu u školu, niti pohađaju neku edukaciju. Ni to ne možemo prihvatiti. Više od 124 milijuna ljudi suočeni su sa siromaštvom ili socijalnom isključenošću. Ni to ne možemo prihvatiti. Iz stoga su moji ciljevi za narednih pet godina kristalno jasni. Moramo se boriti za više radnih mjesta, za bolju socijalnu zaštitu. Moramo se boriti protiv siromaštva i socijalne isključenosti. To su prioriteti za mnoge europljane, a ja sam duboko uvjerena da su to i vaši prioriteti. Uvaženi kolege, kao zastupnica u ovom parlamentu 23 godine, e, moje poštovanje ove institucije i europskih institucija sve više je raslo. U ovom domu ja sam uvijek nastojala raditi na ostvarenju napretka u Europi, napretka koji će dovesti do opipljivih rezultata. To sam uvijek radila temeljem e, potpore velike većine i e, tu mogu zapravo spomenuti i moj nedavni izvještaj o Europskoj e, agenciji za nadzor banaka i reformu Europske monetarne unije. Uvijek sam bila odlučna u tome da imamo i većinu što se tiče revizije e, direktive o uslugama i da imamo široku potporu. Radila sam na prekograničnoj suradnji, a isto tako sam e, intenzivno radila na suradnji među institucijama. Ukoliko me potvrdite kao povjerenicu zaduženu za e, zapošljavanje, socijalna pitanja i e, mobilnost rada, nastavit ću dalje raditi u tom smjeru bez imalo oklijevanja. Financijska i gospodarska kriza imala je velike negativne posljedice. Europa je morala donijeti e, važne mjere kako bi se borila protiv krize. Vidjeli smo već neke pozitivne rezultate te politike. Međutim, to još uvijek nije ostvareno u dovoljnoj mjeri. Mi nismo uspjeli e, vratiti e, povjerenje građana. Buduća komisija morat će ostvariti opipljive rezultate, rezultate koji će biti vidljivi za sve naše građane. Budući predsjednik e, komisije Jean-Claude Juncker zatražio je od mene upravo zbog toga da još jednom u prvi plan stavim riječ socijalno, a cilj je ostvariti e, socijalno tržišno gospodarstvo. Ja sam spremna nositi se s tim izazovom jer podržavam socijalno tržišno gospodarstvo u kojem e, sloboda, gospodarstvo, solidarnost E, sve to je tjesno povezano, a upravo zato je potrebno provesti reforme u tom području. U mom e, resoru za zapošljavanje socijalna pitanja e, kvalifikacije i mobilnost želim dati značajan doprinos zajedno sa drugim povjerenicima a posebno potpredsjednicima komisije s kojima ću morati raditi zajedno kako bismo osigurali da moja politika tijekom narednih pet godina u svakom području uzme u obzir socijalne implikacije svake mjere koju usvojimo. Poštovani e, kolege, e, kao što je rekao e, Jean-Claude Juncker, Uskoro će šest milijuna europljena biti bez posla. Ne smijemo birati što ćemo, čemu ćemo dati podršku. Ne, moramo imati socijalnu, temelje socijalne politike koja će biti tržišno gospodarstvo, koje će biti solidarno. Moj zadatak bit će da napravim bolje uvjete da nezaposleni nađu posla te da se borim protiv isključenosti i siromaštva. To pretpostavlja da se razvije europsko tržište rada koje će biti dinamično. Za osobe koje traže posao bit će to mogućnost da steknu potrebna znanja koja će odgovarati potrebama poduzeća svugdje u Europskoj uniji. Trebamo imati kvalitetnu obuku pristupačnu svima. Trebamo ciljano raditi da se ponovno vrate na posao osobe koje dugo nemaju posla. Sve to trebaju biti sastojci našeg rada kojim će se u Europi omogućiti da se smanji siromaštvo i poveća zaposlenost. Oni koji me poznaju znaju da nikada ne iznalazim simplistička rješenja za složene probleme. To nije niti pošteno, niti učinkovito. Želim konkretne rezultate i e, želim da se kod nas tržište rada prilagodi globalizaciji čiji smo aktivni dio. Također želim da radnici pridonesu svojim radom stvaranju bogatstava i da mogu živjeti u uvjetima gdje će se imati jednake mogućnosti i gdje će se poštovati e, ljudska prava. Žene i muškarci iz zemlje u kojoj se nalaze iz drugih zemalja, članica, oni e, koji imaju posebne potrebe također moraju moći sudjelovati jednako na tržištu rada. Osim toga, trebamo i dalje biti konkurentni i isto tako trebamo zaštititi naše sustave socijalne zaštite. Zbog toga svaku zloporabu moramo kažnjavati. Branit ću stoga četiri važna prioriteta i daću im jednaku važnost. Najprije otvaranje radnih mjesta. Radna mjesta uništena su krizom. Njih ima na milijune. Kako bismo nezaposlenima dali nove perspektive, moramo najprije stvoriti nova radna mjesta. Poduzeća, naročito mala i srednja poduzeća, trebaju imati dobre uvjete kako bi mogli pokrenuti različite aktivnosti, kako tradicionalne, tako one novatorske i kako bi mogli pridobiti nova tržišta. Drugo, pristup tržištu rada masovna nezaposlenost postoji, ali postoji istovremeno i radna snaga koja stari. A ima velik broj mladih ljudi koji traže posao, često nemaju kvalifikacija. I oni više ne mogu pristupiti stabilnim radnim mjestima. Zbog toga je potrebno uložiti nove napore kako bi se vodilo mlade i kako bi i e, svima, uključujući i ženama i invalidima, pripomogli da se nađe posao. Treba omogućiti veću mobilnost svih e, zaposlenika. Moramo raditi na tome. Treće, kvalifikacije. Naša konkurentnost ovisi prvenstveno o tome što znamo našim znanjima i vještinama. U današnje vrijeme radni ljudi imaju više različitih aktivnosti tijekom karijere i zbog toga im moramo omogućiti da imaju odgovarajuće kvalifikacije. Da se, bilo da se radi o starijim ili mladim osobama, bilo da se radi o osobama koje su u slobodnim profesijama ili su stalno zaposlene. Četvrto, socijalna zaštita. Ona je ključna za naše bogatstvo. 2010. godine jasno smo formulirali ciljeve. Do 2020. godine želimo da se smanji broj osoba koje su socijalno isključene i siromašne za 20 milijuna. Nažalost, kriza je učinila upravo suprotno. Jako se povećao broj socijalno isključenih i siromašnih. Naš sustav socijalne zaštite mora biti učinkovitiji, više usmjeren rezultatima i na dugo rok biti i dalje održiv. Poštovani kolege, kako bih ostvarila te prioritete koristit ću sve instrumente koji su na raspolaganju komisiji, a posebno ću naglasak staviti na četiri područja. Kao prvo, potrebno je osigurati potrebne investicije. Moj cilj je poticati investicije u otvaranje radnih mjesta, i e, pomoći nezaposlenima da ponovno pronađu posao. U tom kontekstu surađivat ću sa potpredsjednikom Jirke Katajnenom kako bismo pripremili mobilizaciju 300 milijardi investicija kako je najavio Jean-Claude Juncker. Uvjeravam vas e, da ću pokrenuti sve raspoložive financijske instrumente kako bismo osigurali investicije u ljude i to posebno ću koristiti sredstva i mobilizirati Europski socijalni fond, fond za europsku pomoć najugroženijima i Europski fond za prilagodbu globalizaciji. Naglasak treba biti na otvaranju radnih mjesta, osposobljavanju i borbi protiv siromaštva. Radit ću na tome da ubrzamo funkcioniranje inicijative za zapošljavanje mladih u državama članicama. Jako je važno da jamstvo za mlade dobro funkcionira na terenu. Kao drugo, e, ekonomsko upravljanje e, treba unaprijediti. Zapošljavanje i socijalne politike trebaju biti daleko prisutnije u europskom semestru. Tjesno ću surađivati sa potpredsjednikom Valdisom Dobrovskim i kolegom Moskovićem kako bismo osigurali da odluke koje donosimo bolje vode računa socijalne implikacije strukturnih reformi. Moramo produbiti kontinuirane reforme u državama članicama. To je nešto što zahtjeva veću pozornost, korektnosti i održivosti reformi. E, procjena socijalnih implikacija programa potpore u e, zemljama s poteškoćama e, predstavljat će veliki doprinos ovoj inicijativi i ovom cilju. Potrebno je ponovno pokrenuti socijalni dijalog. Surađivat ću s potpredsjednikom Dobrovskim kako bismo osigurali da zaposlenici i poslodavci na nacionalnoj i europskoj razini budu stvarni partneri u europskom semestru važne i zahtjevne socijalne reforme e, predstavljaju nešto o čemu je potrebno razgovarati sa socijalnim partnerima. Potrebno je uključiti sve glavne subjekte i obuhvatiti cijeli ekonomski i socijalni spektar, uključujući mala i srednja poduzeća, samozaposlene e, koji, na koje zapravo otpada velik broj radnih mjesta danas u Europi. Moramo imati osim toga kao treće srazmjerna zajednička pravila kako bismo osigurali ravnopravno okruženje i zaštitili radnike na jedinstvenom tržištu, a da ne dođe do prekomjernog opterećenja. E, tjesno ću surađivati sa državama članicama kako bismo osigurali prenošenje i provedbu postojećeg zakonodavstva. To treba osnažiti. U skladu sa programom e, za pametnu regulativu e, Preispitat ćemo postojeće zakonodavstvo kako bismo osigurali da bude učinkovito, razmjerno i jednostavno za provedbu. Primjerice, morat ćemo proučiti područja kao što je zaštita radnika od novih rizika. Temeljem toga predložit ću modernizaciju i ondje gdje je potrebno pojednostavljenje zakonodavnog akija a pritom zadržati visoku razinu zaštite. Također ću razmotriti i razviti nove inicijative gdje je to potrebno, primjerice u području koje je povezano sa mobilnošću radnika. I na posljedku, moj je zadatak eh, izvoći maksimum iz instrumenta i partnerstava koji postoje nadograđivati tijekom narednih godina zajedno sa Europskim parlamentom, vijećem i njegovim članovima, socijalnim partnerima i mojim kolegama u komisiji kako bismo izgradili Europu koja je poštenija i održivija. Tijekom narednih pet godina tjesno ću surađivati sa ovim domom i bit ću na raspolaganju za redovite rasprave s vama o e, fazi e, u kojoj se nalazimo što se tiče naših aktivnosti. Imamo zajednički cilj. E, ljude, njihovo zdravlje, radna mjesta, njihovu dobrobit. Jer Europa to su ljudi. Možete računati na mene, bit ću vaš saveznik kako bismo zajedno mogli ostvariti taj cilj. Thank you, eh, Hvala, gospođo Tyson. Sada ću dati riječ zastupnicima u skladu s ranije sačinjenim popisom govornika. Najprije David Kas iz Europske pučke stranke. Hvala. Gospođo kandidatkinju za povjerenicu, u uvodnom ste govoru nekoliko puta naglasili da je otvaranje ratnih mjesta ono što treba biti ključni prioritet novog saziva komisije. 26 milijuna je nezaposlenih na milijune mladih među njima i da to jednostavno nije prihvatljivo. Tražiti e, načina da oni dobiju posao jest ključno u e, vašem portfelju imate različite instrumente koji mogu raditi na tome. Od mobiliziranja financijskih instrumenata do mnogih drugih. Sve to u redu. Ali nije dovoljno da ljudi žele dobiti posao. Potrebno je da radna mjesta postoje. Što komisija namjerava napraviti kako bi se stvorili pravi uvjeti za maksimalne prirade e, mogućnost da se otvore radna mjesta. Hvala na ovom pitanju. Oprostite, govorit ću nizozemski. Mislim da je pitanje o kojem govorite izuzetno važno, jer otvaranje radnih mjesta vrlo je složena stvar. E, trebate osigurati da postoji mobilnost i da oni koji imaju radna mjesta dođu do onih koji su nezaposleni. Ako ste pročitali onih deset smjernica Jean-Claude Junckera, vidjet ćete da je sve to pokriveno i e, da se puno radi na tome da se radi na zaposlenosti i na rastu. Naglašavam oba aspekta. Trebamo raditi na tome da bilo više rasta i više ulaganja. Međutim, rast sam po sebi nije dovoljan. Potrebno je da omogući otvaranje radnih mjesta. Potrebno nam je ipak više rasta. Jean-Claude Juncker je naglasio da će to biti prioritet, izvojit će se sredstva 300 e, milijuna o kojima sam već govorila. Mnogo je mjera najavljeno kako bi se ostvario rast primjerice na području istraživanja i inovacija. Trebamo se također boriti protiv prevelikog broja pravila i zakona, sve pravne prepreke koje predstavljaju prepreku za otvaranje radnih mjesta. Moramo stimulirati mala i srednja poduzeća, stvoriti pravi duh poduzetništva i e, naći način da ulagači žele ulagati. Ulagači ne bi samo trebali ovisiti o bankama, već e, moći e, naći sredstva i na tržištima. A sve to u velikoj ravnoteži između ponude i potražnje. To su dva aspekta e, socijalne tržišne politike. Sada pa ću dati riječ Juti Štajnikruk koja predstavlja socijodemokrate. Dobro jutro, gospođo Tajsen. Želim vam iskazati dobrodošlicu u ime europskih socijalista. Ljudi u Europi, a i mi, e, s pravom očekujemo e, da se borimo protiv e, dumpinga što se tiče plaća, što se tiče urušavanja uvjeta rada. To je nešto što je uvelike prisutno. Novi izabrani predsjednik Juncker obećao je analizu slabosti što se tiče postojeće direktive o upućivanju radnika. Po vašem mišljenju, gdje vidite specifične probleme što se tiče upućivanja radnika i e, koje konkretne aktivnosti namjeravate provesti što se tiče zaštite zaposlenika, što se tiče e, poduzeća i nezakonitog e, urušavanja prava radnika kako biste ih zaštitili od socijalnog dumpinga? Ja, mevrouw. Ehm, ja. Hvala lijepa. Upućivanje radnika vrlo je osjetljivo pitanje i mi smo ga u potpuno svjesni u ovom parlamentu. Već smo puno radili na tim pitanjima. Ono što je ključno jest da se pravila poštuju. To je vrlo bitno. Međutim, to nije uvijek tako analizirali smo situaciju i gledali treba li izmijeniti direktivu u upućivanju radnika ili pak trebamo napraviti postupiti na drugi način. Ovaj parlament odlučio se da se najprije radi na uspostavljanju ove direktive, odnosno njezinom održavanju. Ja e, ću imati kao prioritet da se s ovom direktivom nastavi, da se koriste novi instrumenti. Trebalo bi također ostvariti suradnju između inspekcija i vlasti u državama članicama, dakle da se to primjenjuje i isto tako je li ta direktiva ona koju se pravilno slijedi. I e, postoje mnoge probleme koje nismo riješili. Kada budemo riješili sve sadašnje probleme, vidjet ćemo možemo li još nešto napraviti. U međuvremenu ne smijemo se preplašiti, ne smije nas e, boja, e, ne smijemo se niti bojati te direktive o upućivanju kao polazišta. Znamo da postoje točke koje jesu problematične, Pitamo se za neke ključne koncepte, minimalne poreze, minimalne plaće i tako dalje. I kada učimo probleme, trebamo i hrabro procijeniti i moramo vidjeti je li ta temeljna direktiva ona koju trebamo reformirati. Ali prije toga moramo na samu direktivu provesti i vidjeti kakva je situacija s provedbom i moramo e, se dakle vratiti i na neke bitne elemente iz temeljne direktive. O tome je i govorio Juncker kada je govorio o ovoj e, o ovoj direktivi i njezinoj reviziji. Antija Mehentaru ime ECR-a. Hvala gospođo Tajsenu ime kluba zastupnika ecr Drago mi je da ste danas ovdje s nama. Krajem prošlog saziva parlamenta usvojili smo izvješće pod nazivom na koji način može Europska unija pridonijeti stvaranju povoljnog okruženja za poduzeća i nova poduzeća da otvore radna mjesta. Bila je to inicijativa odbora za zapošljavanje. I tu se naglasilo da trebaju tvrtke vratiti ponovno proizvodnju u Europu i vidjeli smo kako to može otvoriti radna mjesta. Vidjeli smo dakle da europske tvrtke mogu početi vraćati tvrtke u Europsku uniju. To je jedinstvena prilika. Govorili smo o tome da možemo napraviti e, jedinstvena mjesta na kojima će se moći e, raditi na tome i što vi e, kažete kakve mjere vi namjeravate uvesti kako bi se ta radna mjesta otvorila. Hvala gospođo McIntyre. Moramo jednostavno paziti da se stvori bolja e, okruženje za tvrtke u Europi. Moramo učiniti sve da se otvore radna mjesta. Moramo ih otvoriti u javnim poduzećima, ali prvenstveno moramo postaknuti privatne tvrtke da ih otvore. Moramo dati želju tvrtkama da se razvijaju. Moramo imati hrabrosti da zaposle više ljudi. Moramo ih i podstaći da se šire i zapošljavaju. I zato moramo staviti na raspolaganje sve što možemo. Ne bi bilo pošteno reći da postoji neka formula koja se može samo tako primijeniti. Ne, moramo pomalo uklanjati sve prepreke koje e, sprječavaju tvrtke da otvaraju radna mjesta. Među ostalim, može se mnogo toga pojednostavniti u birokraciji. Dakle, e, prije nego što se daju novi prijedlozi moramo proučiti koje instrumenti već sada postoje, a postoje čitav niz takvih instrumenata istovremeno jednom kada počnemo primjenjivati neke mjere, moramo proučiti jesu li one dobre i jesu li dale rezultate koje smo očekivali. To je također vrlo važno. Moramo proučiti sve zakonske propise, uključujući i one zaštiti na radu. Ne smijemo nikada izgubiti iz vida osnovni cilj, a to je zaštita radnika. Međutim, ako neki čimbenici onemogućavaju e, rast, onda ih e, moramo promijeniti. Ali naravno moramo zaštiti radnike. Naravno mogla bih reći još mnogo toga, međutim u dvije minute to nije moguće. Ukratko sve treba učiniti što možemo da rast gospoda, tvrtki i tako ćemo otvoriti više radnih mjesta. Marijane Harking u ime kluba zastupnika ALDE. U ime kluba zastupnika ALDE srdačno vas pozdravljam. Vi ste rekli u pismenom odgovoru da smo do sada bili neuspješni u čitavom nizu ciljeva koje treba ostvariti u okviru strategije 2020. godine. To je točno, naročito kada se radi o radnim mjestima. Govorili smo o socijalnim posljedicama svih mjera koje usvajamo ciljevi strategije 2020. E, kao i e, europska semestra tjesno su povezani. Na koji način europski semestar može pridonijeti ostvarivanju tih ciljeva? Primjer socijalnih pokazatelja, učvršćivanje njihove primjene i e, veće uključivanje Europskog parlamenta u tom postupku i imate li možda nekih drugih prijedloga na tu temu? Hvala lijepa. Postoje dvije međusobno povezane stvari. Moramo učiniti sve što možemo kako bi taj semestar postao više socijalan. To vidimo i u smjernicama predsjednika Junkera. E, I to će biti dio mog resora. Što možemo napraviti e, za to da socijalni semestar bude više socijalan i da se ostvari ciljeve Europe 2020. godine. Imamo mnogo zadataka. Postoje socijalni pokazatelji, međutim, na njih se gleda kao na nešto što je e, pomoćno sredstvo. Samo ih se, se na njih gleda, ali ništa više se s njima ne radi. E, moramo e, to uložiti veće napore. Tu je kolegi eh, povjerenika saglasan. Moramo eh, ih pokušati uključiti u sve ostale pokazatelje poput onih koji se koriste za makroekonomsku analizu. Na taj način čim se uoči problem može se vidjeti, napraviti E, dublja analiza kako bi se bolje shvatilo što se događa u zemljama članicama i to ćemo na kraju vidjeti i u e, specifičnim preporukama za svaku pojedinu zemlju. Još jedna stvar koja se mora napraviti u ovom semestru jest da socijalni partneri u njih budu više uključeni. Daje se puno preporuka a u nadležnostima država članica. Moramo stvoriti platformu i zemlje članice ponekada imaju osjećaj da se miješamo u njihove e, poslove. Međutim, platforma mora biti platforma kontakta. I surađivanje s parlamentom vrlo je bitno. Mogli bismo slijediti već postojeće procedure e, jedan tjedan godišnje i e, mnoge druge instrumente koje već postoje. Međutim, ono što je bitno u konačnici da se međusobno slušamo. Hvala. Sada ne Da. E, E, zaista vam želim srdačnu dobrodošlicu. Vaš je uvod bio vrlo zanimljiv. Htio bih se usmjeriti na velike izazove na tržištu rada. Sve više i više vidimo da su radnici e, pod pritiskom kako bi otvorili vlastitu tvrtku kao lažne samozaposlene osobe. Među posebno pogođenih sektora nalazi se e, sektor zakroplovstva. Na seminaru na koji smo pozvali pilote, e, piloti su nam rekli da su oni pod velikim stresom, pa je to nešto što negativno utječe na sigurnost pri letu. Zato vas e, želim pitati što ćete učiniti kako biste se nosili sa kategorijom ljudi koji su lažno samo i kako ćete omogućiti da oni koji rade u zrakoplovstvu e, dobro e, rade. Hvala. Pitanje e, lažnih samozaposlenih važno je pitanje. Radi se o zloporabi zloporebi aktualnih propisa. To ne možemo prihvatiti. Pravila moraju postojati i moraju se nadzirati. Jasno je da u našim društvima ponekada se vrši pritisak na naše sugrađane da se oni e, lažno predstavljaju kao slobodne profesije. Međutim, i, i u toj kategoriji moramo paziti na to. Ako sam ja pod nečim, u nečem moram poštivati moram poštivati neka pravila koja navodno ne bi morao poštivati kao slobodna profesija. Međutim, i tu mora postojati pravila. Ako je netko E, lažna slobodna profesija, onda e, on e, zapravo potpada pod određenu kategoriju socijalne zaštite i na način se izbjegavaju neka od pravila sustava socijalne zaštite kojeg smo mi razradili, jer ne, to ne možemo dopustiti. Moramo se boriti također protiv fenomena rada na crno. Moramo prikupiti više podataka kako bismo jasno znali kakvi mehanizmi postoje i kako funkcioniraju te lažne slobodne profesije. Također moramo vidjeti može li Europska unija donijeti neke inicijative kako bi se borila protiv tih fenomena. Ja svakako jesam među onima koji će se boriti protiv tih fenomena. Hvala. Sada e, Lambert iz Zelenih. Gospođo Tyson, dobrodošli u ime našeg kluba zastupnika i ja želim govoriti o otvaranju radnih mjesta i onoga što ste govorili o toj želji da imamo održivu Europu. U pismu kojeg vam je uputio izabrani predsjednik Juncker sa opisom vaših zadataka, on e, je govorio o tome da trebamo ozeleniti e, naše poslove i govorio je puno o otvaranju radnih mjesta i zelenoj tranziciji. E, zaista nas zanima kako ćete vi raditi na tim pitanjima u novoj komisiji o otvaranju zelenih poslova, naročito s paketom za e, rast otvaranje radnih mjesta i ulaganja. Biste li nam možda mogli dati tri konkretne mjere koje ćete vi smatrati prioritetom na tom području? Hvala na ovom pitanju. Pozornost posvećena zelenim radnim mjestima je ključna. Vidjeli smo krizu u kojoj je izgubljeno jako mnogo radnih mjesta. Ne bismo smjeli biti naivni i razmišljati da ista radna mjesta će se vratiti u jednom društvu koje je u tranzitu, u prijelazu Znači imamo probleme s energijom, moramo biti e, više e, koristiti e, energiju koja ne ispušta ugljični dioksid, trebamo biti održivi i to su vodeći načela za kretanje u budućnost. To će se prevesti i na politiku zapošljavanja. Moramo osigurati da se omogući i prijelaz tržišta rada. Moramo osigurati da ljudi koji su na tržištu rada, ljudi koji su izgubili radna mjesta ili mladi ljudi koji se i dalje pripremaju ući na tržište rada, da oni imaju prave vještine koje bi mogli iskoristiti u tim novim tvrtkama, na novim radnim mjestima i tu moramo poduzeti velike napore u kontekstu izobrazbe i obrazovanja, osigurati prave vještine, a inicijative koje su već u tijeku imamo tu komunikaciju o novoj ekonomiji, o zelenim radnim mjestima. To nisu marginalne stvari, to su stvari od središnjeg značaja za društvo u tranziciji. E, trebamo uložiti u inovativne projekte, imati hrabrosti, eksperimentirati i osigurati da koristimo instrumente koje imamo u Europi u ovu svrhu. Hvala. Hvala, daću riječ Lauri Agija iz FTDA. Hvala, kolege. Gospođo Tyson, vrlo dobro znate da je u nekim zemljama na snazi socijalna naknada koja omogućuje onima koji ne rade da e, može živjeti dostojanstveno. Međutim, on se može angažirati e, i e, čekujući da e, dobije radno mjesto. Znate da je to i izvrstan način socijalne uključenosti u ovim trenucima krize. Trebali bi sve zemlje morali imati takvu e, naknadu za e, građanstvo. S obzirom na delikatni trenutak u kojem sada živimo, zaista e, vas e, molim da se angažirate da građani ponovno povrate povjerenje. To je ono što im je sada najviše potrebno. Hvala. Zahvaljujem. Minimalni dohodak za ljude kojima omogućuje život što se mene tiče, u 21. stoljeću moramo zajamčiti ljudima upravo to znači mi kao društvo moramo poticati ljude da preuzmu odgovornost i drže korak ali oni ljudi koji iz jednog ili drugog razloga ispadnu iz onog kruga uobičajenih očekivanja da treba imati radno mjesto i tako dalje i tako dalje. Treba ih zaštititi, a minimalni dohodak je važan alat u tom smislu ako bih ja odlučivala e, što će se dogoditi u svim zemljama Europske unije, onda bih e, zagovarala minimalni dohodak u cijeloj Europi, ali mi nemamo ovlasti e, uvesti to u cijeloj Europi, podižemo određenim ugovorima koje moramo poštivati i sa europske razine mi moramo stimulirati, ali ne možemo nametati, znači moramo stimulirati, a to i radimo u većem broju zemalja dane su konkretne preporuke, gledamo kako suzbijati siromaštvo i socijalnu isključenost, to je jedan instrument, ali naravno to nije dovoljno. Minimalni dohodak sam po sebi nije dovoljan. Moramo osigurati da se ljudi aktiviraju, moramo ulagati u ljude, osigurati da imaju prilike izići iz siromaštva i vratiti se na posao. I ako pogledamo minimalni dohodak i zajedno sa drugim aspektima moramo osigurati da minimalni dohodak ne postane neka vrsta zamke. E, ne želimo da ljudi zapnu na razini minimalnog dohotka. Moramo imati ravnotežu između dohotka e, koji nudimo s jedne strane i poticaja s druge strane da se ljudi vrate u normalni krug zapošljavanja e, mi poduzimamo napore u Europi i podržavamo države članice u sastavljanju referentnih proračuna. To je onaj dio koji možemo raditi zajedno, ali nametati ili inzistirati na minimalnom dohotku to ne možemo. Gospodin Funtulis eh, iz nezavisnih eh, kandidata nezavisnih zastupnika. Hvala. E, gospođo kandidatkinjo za povjerenicu, dva pitanja. Želim konkretan odgovor. Prvo, koje konkretne zakonodavne i nezakonodavne inicijative ćete poduzeti kako biste na tržište rada uključili ljude sa posebnim problemima? i te ljude s posebnim potrebama. Oni su zapravo najveće žrtve ekonomske krize. U Grčkoj brojni e, osobe s invaliditetom nemaju lijekove, ne pokriva ih bolnička skrb. Osobe koje imaju različite psihološke probleme ne mogu slijediti cjeloživotno učenje, cjeloživotnu izobrazbu. Oni njima treba i izobrazba i radna mjesta pokrivno zdravstvenim osiguranjem. Kao drugo, govorili ste o objedinjenom tržištu radnih mjesta u Europi i mobilnosti. Znate li da to može uzrokovati vrlo masivnu unutarnje emigracije u Europskoj uniji iz zemalja kao što je moja, južnih zemalja, Grčka, u druge zemlje. Jer novi e, znanstvenici, najbolji mozgovi otići će u druge zemlje kako bi pronašli bolja radna mjesta i to se ne može izbjeći u zemlji e, u kojoj žele ljudi otići raditi negdje drugdje. Kako ćete riješiti taj problem? Hvala vam kolega. Ovo nekoliko pitanja zajedno. Nemam tako puno vremena, pokušat ću odgovoriti. Što možemo učiniti za ljude s invaliditetom? Kao prvo, smatram da trebamo projicirati različiti drugačiji imidž. E, naime, osobe s invaliditetom su također osobe s talentima. Samo zato što imaju na jednom području invaliditet ne znači da ne mogu ništa raditi. E, s druge strane trebamo provoditi postojeće zakonodavstvo koje utvrđuje da nema diskriminacije na radnom mjestu postoje pravila za pristup osobama s invaliditetom tržištu rada i bit će mi drago nadzirati i taj dio. Osim toga, potpisali smo UN-ovu konvenciju koja e, postavlja određen broj temeljnih prava za osobe s invaliditetom i trebamo pobliže pogledati kako to provesti u praksi i iskoristiti taj primjer za ostali dio svijeta. E, u kratkoročno moramo biti vrlo konkretni, možemo poduzeti određene zakonodavne napore. Bilo je riječi o jačanju pristupa za osobe s invaliditetom u okviru Europskog parlamenta trebamo surađivati i sa službama komisije kako bismo izradili direktivu e, koja će osigurati e, znači e, jednake uvjete za osobe s invaliditetom. Oni, njima mora biti zamčen pristup i te usluge moraju biti dostupne po pristupačnoj cijeni E, što se tiče mobilnosti i masovnog odljeva mozgova, ne, mislim da će se to dogoditi u toj mjeri, ali mi moramo braniti zapravo mobilnost radne snage e, jer ona osigurava određene prednosti ljudima na, u, manjim razmjerima, ali ima i pozitivni učinak na gospodarstvo u cjelini. Mi moramo podržati mobilnost na tržištu rada u Europi. Tomas Mana iz EPP-a. Da, gospođo e, kandidatnje, bila si 20 godina zastupnica u Europskom parlamentu ovdje s nama i dokazala si koliko su ti važni e, ljudi i dodana vrijednost koju oni nose. Sada imamo 5 milijuna nezaposlenih mladih osoba. E, dali smo signal da želimo smanjiti tu nezaposlenost mladih, imamo jamstvo za mlade, težište E, oni su težište zapravo navladavanja kriza i to je Jean-Claude Juncker nekoliko puta rekao. Što možemo očekivati od e, povjerenice Tyson da se iskoristi puni potencijal e, te inicijative i što možemo učiniti u državama članicama? Možemo li ih potaknuti da ti, za tih 6 milijuna eura i primjene zapravo imali e, tu, e, da li možda tu nedostaje spremnost na djelovanje? Mene taj dio zanima. Hvala kolega Man. Kada pogledamo nezaposlenost mladih, Razmišljamo u prvom redu o 5,7 milijuna mladih ljudi koji nemaju radna mjesta, pa i 7 milijuna koji uopće nisu ni u kakvim programima izobrazbe. O tome nešto treba, želimo učiniti kada vidimo našu inicijativu za mlade. Imamo naravno namjenska sredstva, ali sredstva se ne koriste moramo nastaviti e, usmjeravati se na jamstvo za mlade i preporuke koje su države članice preuzele na sebe, obveze koje su preuzele kako bi osigurale da se mladi ljudi e, dovedu do tržišta rada u roku od 3-4 e, mjeseca nakon što su napustili školovanje i postali nezaposleni, oni bi trebali biti u nekoj vrsti izobrazbe, programa izobrazbe ili radnog mjesta. I to su mjere koje moramo poduzeti. Čak i države članice koje ne koriste e, inicijativu za mlade, morali bi se usredotočiti na mlade ljude kako bi oni osigurali prijelaz sa škole E, na radno mjesto, a ne na nezaposlenost. Što mi možemo učiniti kako bismo to podržali? Sa europske razine dosta toga je već odrađeno Rekli smo državama članicama da mogu e, podnijeti svoje operativne programe do 2014. Neke jesu, neke nisu. Mi iznad svega želimo podržati one države članice koje su to učinile. Imamo seminare e, razmjene najbolje prakse da kako bismo vidjeli što se može učiniti, kako objasniti kako funkcionira inicijativa za mlade, kako funkcioniraju programi i kako programi mogu brzo proći kroz sve one administrativne procese. Socijalisti i demokrati. E, pitanje izaslanih radnika. Predsjednik Juncker je bio jasan u svom obećanju da će revidirati direktivu o izaslanim radnicima sada, znači ne e, u nekom trenutku za mnogo godina u buduće kada e, završimo neke druge direktive, ali e, vaši e, odgovori danas su prilično nejasni. Dosta ste govorili o direktivi o provedbi koja zapravo propušta e, onu poantu, e, a to jest da je izvorna, da je e, presuda Europskog suda zapravo ugrozila pravnu podlogu direktive o izoslovnim radnicima. Da li vi već sada zapravo kršite Junkerovo obećanje, obećanje da će revidirati tu direktivu i je li vas on na to ovlastio ili ako to ne činite da li ćete održati to obećanje i što mislite pod ciljanom revizijom e, jer e, ako nećemo imati punu reviziju sve drugo je samo e, dimna zavisa. Hvala. Hvala na ovom pitanju koje će mi dati priliku pojasniti ovo stajalište bolje mi smo usvojili ovu direktivu o provedbi koja treba još stupiti na snagu. Trebamo osigurati da bude ispravno provedena i prilagođena, a nakon toga trebamo vidjeti da li će to osigurati poboljšanja kojima težišimo. To je da li će e, postupci izaslanja radnika slijediti ona pravila koja smo suglasili. Dakle, mi ćemo to ocijeniti i utvrdit ćemo da li su potrebni danji koraci. Što se tiče e, mi e, imamo e, konsenzus, odnosno trebamo sagledati pravila za bilo koje zakonodavstvo i vidjeti treba li ono biti prilagođeno, kako osigurati bolju primjenu, ako su pravila u redu, što je ono što, što trebamo učiniti. Dakle, što se tiče činjenica i nalaza ocjene, na temelju svih rasprava sa svim dionicima možemo utvrditi da li trebamo e, revidirati određenu direktivu. I to je pristup koji ću ja primjenjivati i ovdje. Ja znam da je to osjetljivo pitanje, neki smatraju da je to pandorajna kutija, no trebamo pogledati da li e, su ovdje neke točke e, E, e, istaknute, koje su to stvari koje trebaju biti izmijenjene. U svakom slučaju mora postati sloboda pružanja usluga. Uglavnom mi govorimo o radnicima koji se upućuju na rad u druge zemlje članice. To je načelo koje ja želim podržati ovdje i zadržati i e, Jean-Claude Juncker to nikako nije dovodio u pitanje. Kad govorimo o ciljanoj reviziji, to znači utvrditi gdje su problemi e, izmjena i dopuna zakonodavstva kako bismo riješili probleme, probleme koje smo utvrdili, ali u prvom redu moramo ocijeniti i osigurati da se odredbe provode na ispravan način gospodin Gerke iz, iz ECR-a. Hvala, gospođo predsjedavateljice. Je li e, vama, e, smatrate da treba bolje koordinirati nacionalnu obiteljsku politiku. Što je sa e, diskriminacijom obitelji na zajedničkom tržištu Europske unije i dosljednom politikom E, obitelji kakva je i u interesu Jean-Claude Junckera. Govorili ste o socijalnoj zaštiti. Da li vi podržavate roditelje Europe kroz poticanje nove kulture rada za Europu? Planirate li e, zapravo mjere za suzbijanje stresa i burnouta ili sagorijevanja na radnom mjestu? E, razmatrate li zaštitu neradne redelje kao čvrsti element ove direktive i ako ne zašto? nešto. Hvala. een hele reeks van vragen. Uh, ik zal uh, proberen een antwoord te geven. Ovo je čitav uh, niz zapravo pitanja, pokušat ću odgovoriti bar na većinu što ćemo učiniti s obzirom na obiteljsku politiku? Pa obiteljska politika je pitanje država članica, no moramo imati politiku koja omogućuje ljudima imati obiteljski život. To moramo stimulirati. Mi svi znamo da kada kažemo da se moramo boriti protiv siromaštva i isključenosti, ako kažemo da ljudi moraju biti dobro kvalificirani, pa to onda počinje s obiteljima, počinje s time da ljudi trebaju imati ispravan E, ili pravi, dobiti onaj pravi početak, pravi start u životu. Trebamo osigurati dobre e, institucije za djecu, od vrtića nadalje. Trebamo se usredotočiti na ravnotežu rada i života. Ljudi koji rade moraju imati vremena preuzeti odgovornosti e, unutar svojih obitelji također. Moramo osigurati tu ravnotežu i to možemo naravno sa ispravnim radnim zakonodavstvom. što možemo učiniti za starije e, osobe u društvu? Pa moramo osigurati da budu aktivni jer mi trebamo starije. Moramo osigurati e, i njihov pristup cijeloživotnom učenju, cijeloživotnom učenju tijekom cijelog života. To je ono što je jako važno. Moraju biti aktivni i moramo osigurati da oni i dalje e, nastave pohađati izobrazbe, educirati se, dok žele oni moraju se moći zaposliti, moraju biti zapošljivi, usredotočenost e, na starije. Bitno je naravno osigurati kad odu mirovinu, da imaju pristojnu mirovinu, napraviti sve, poduzeti sve napore o kojima smo razgovarali i e, osigurati da te mirovine budu održive. Gospođa Becera iz kluba zastupnika Aldeja izvolite. Hvala lijepa. Komisija je nedavno e, radila na e, direktivi koja se odnosi na e, rodilni dopust i ona je blokirana pred vijećem. Mi kao institucija moramo osigurati da radnici imaju odgovarajuću zaštitu kako bi mogli obavljati svoj e, posao, a posebno ukoliko je riječ e, o radnicama koje su trudne. Na koji način možemo osigurati dobru ravnotežu između e, posla i privatnog života kada govorimo o osiguranju prava na porodiljni dopust. To je u interesu svih građana Europe, to je u interesu država, to je u interesu svih građana. Vi ste 2010. rekli da ćete se zalagati za povećanje prava. Mikrofon je isključen. Smijem li završiti pitanje? već kasnimo deset minuta u odnosu na predviđeno vrijeme, a to znači da pete govornika neće imati priliku postaviti pitanje. Gospođo Tajsen, ja pretpostavljam da ste shvatili koje je bilo pitanje. Mislim da jesam. Poštovane kolegice i kolege. Mislim da se svi možemo složiti da je porodiljni dopust važan i postoji minimalna razina zaštite koja je usuglašena. Postojao je prijedlog komisije koji je bio usmjeren na prilagodbu. O njemu se raspravljalo na vijeću. Ja osobno mislim da je jako važno da žene mogu otići na odgovarajući porodiljni dopust. Potrebno je osigurati potrebnu zaštitu, mora postojati i mogućnosti da otac ode na e, roditeljski dopust. Važno je donijeti odgovarajuća pravila, to je važno i za dobar život unutar obitelji jer e, ukoliko se samo jedan roditelj brine za dijete, onda je to situacija koja je dosta teška i što se tiče sudjelovanja drugog roditelja. To je dakle područje na kojem još trebamo raditi u Europi. E, direktive na kojima se radu, radi predstavljaju nešto o čemu trebamo dalje razgovarati sa svim e, partnerima. E, parlament je tražio 22 tjedna, to je bilo neprihvatljivo za vijeće, možda bismo trebali biti manje ambiciozni i ići manjim koracima. Ja sam spremna još jednom razgovarati o ovim pitanjima sa svima kako bismo vidjeli možemo li otvoriti to pitanje još jednom i što se tiče e, zaštite prava majki i očeva kako bi to bilo ugrađeno u europske propise. Hvala. Vi ste upravo govorili o otvaranju radnih mjesta. Biste li bili spremni da na originalan način ostvarite suradnju između našeg odbora, vas i Europske konfederacije sindikata? Ta konfederacija sindikata prije godine dana predložila je plan za ulaganja za kvalitetna radna mjesta i tražili su da otprilike 2% BDP-a stvorenog u Europskoj uniji se koristi u svrhe e, stvaranja novih radnih mjesta koji bi u konačnici trebalo biti 10 milijuna. Poštovani kolega, moram reći da još trebam proučiti te planove, ali vas uvjeravam da ću rato i sa zadovoljstvom e, raditi na suradnji sa socijalnim partnerima. Socijalni partneri nisu baš zadovoljni. Socijalni dijalog nije baš e, zadovoljavajući u ovom trenutku e, suočeni smo s velikom krizom i onda postoje velike probleme što se tiče prihvaćanja kompromisa u socijalnom dijalogu. E, to je nešto na čemu ću raditi zajedno sa kolegom Dombrovskim e, koji će biti nadležan za socijalni dijalog. Morat ćemo razgovarati i sa poslodavcima i sa sindikalnim savezima. Važno je pomno saslušati socijalne partnere i pronaći saveznike Socijalni partneri su velika prednost e, ovog društva, ne nešto što treba samo tolerirati. Oni su ti koji vode računa o ljudima na terenu, oni su upoznati sa situacijom na tržištu rada. Kada donosimo nove propise, moramo slušati i vidjeti što se događa u stvarnosti kako bismo o tome mogli voditi računa i to ugraditi u naše propise i onda će oni biti prihvaćeniji. Stoga je jako važno slušati socijalne partnere, uključiti ih e, i onda ćemo moći ostvariti dogovor. Jean Lambert, Zeleni. Hvala lijepa. Gospođa Tyson, tijekom uvodnog izlaganja e, govorili ste o pitanju ekonomskog upravljanja i socijalnog dijaloga zaštite socijalnih prava što mora biti tjesno povezano a o tome je riječ govorio i e, novoizabrani predsjednik Juncker. E, potrebno je učvrstiti ovaj aspekt. Hoćete li u novoj komisiji imati ovlasti kako biste e, preispitali prijedloge iz e, drugih resora kako biste ostvarili cilj smanjenja siromaštva u skladu sa ciljevima za 2020. Ukoliko dođe do prijedloga koji nose dodatni rizik, hoćete li ih moći spriječiti, hoćete li imati ovlasti uložiti veto? Hvala lijepa. Mislim da je to nešto što je navedeno u smjernicama i isto tako u opisu mojih zadataka. Mm, jedan od mojih zadataka je e, povezati socijalna pitanja i gospodarska, a e, socijalna zaštita mora imati veću ulogu. Hoću li imati pravo uložiti veto? E, niti jedan povjerenik nema pravo uložiti veto. Mi trebamo raditi kao tim, to je želja novoizabranog predsjednika i namjera je svih povjerenika surađivati u jednom timu, kako ne bi jedan povjerenik se zalagao samo za svoj resor. Bitno je ostvariti potrebnu ravnotežu i ostvariti željene rezultate, a pritom moramo bolje uzeti u obzir socijalna pitanja. Što se tiče ekonomskog upravljanja, moramo uzeti u obzir i socijalne pokazatelje i to je navedeno u opisu zadataka da je potrebno provesti analizu. E, socijalni pokazatelji moraju imati veću težinu. E, sa kolegama koji su nadležni za pitanja gospodarstva e, radit ću na tome da to bude ugrađeno u preporuke za pojedine zemlje, a jedan od ciljeva komisije je i suzbijanje siromaštva. Ne radi se dakle samo o tome da države članice e, pruže financijsku potporu za ostvarenje te, tog cilja, nego moramo raditi i na uklanjanju uzroka siromaštva. Moramo investirati u ljude, u njihovo obrazovanje. i stoga smatram da je važno osigurati provedbu makroekonomskih eh, programa pomoći u zemljama kojima je to potrebno. Nadam se da to u budućnosti neće biti slučaj. Ukoliko bude, ja ću voditi računa o tome da se provede procjena socijalnih eh, posljedica kako ne bi došlo do negativnih implikacija ovih mjera. Dajem riječ Begine Ticijani iz kluba zastupnika EFDD. Izvolite. Hvala. Gospođo Tyson, Europa je sada e, u okovana mnogim fiskalnim obvezama, e, fiskalni pakt i tako dalje. Ali E, mnogi europski građani su isključeni iz onih 3% e, koji e, se izlučuju. Ja mm, znam da će hoćete vi sve ove računice izbacite iz ovih računica. Program za MADE u sredozemnim zemljama se primjenjivao, možda zato što se istinski željelo jednostavno kopirati model sa sjevera Europe. Ne mislite da bi se ovaj program trebao primjenjivati u osnovi prema određenim zemljama, dakle prilagoditi ga pojedinoj zemlji. A isto tako ta mjera bi se morala bolje provoditi u zemljama jer u nekim zemljama svelo se svega na stvaranje internetskih stranica. Zahvaljujem na postavljenom pitanju. Što se tiče fleksibilnosti u paketu od šest mjera i proračunskim dogovorima, e, znam da je to vrlo osjetljivo pitanje. Već do sada smo o tome puno razgovarali u parlamentu tijekom proteklog saziva kada je doneseno nekoliko zakonodavnih akata. Moramo koristiti postojeću fleksibilnost, međutim moramo poštivati i pravila. Kriza je uvelike bila uzrokovana i prekomjernom zaduženošću i na javnoj i privatnoj razini. i To je nešto što moramo poboljšati, moramo na tome raditi. Ne možemo e, razmišljati na način e, da mislimo da ćemo riješiti probleme tako da stvaramo veće dugove. Međutim, mora postojati fleksibilnost. Postoji fleksibilnost u paktu za rast i to moramo koristiti što je više moguće. I to je namjera ove komisije. Fleksibilnost ćemo koristiti. Ali unutar okvira postojeće investicije, ali to znači isto tako da ukoliko se uvedu strukturne promjene, a to onda pokaže da ne možete ostvariti srednjoročne ciljeve, Obustavit će se datum, odnosno rokovi, međutim reforme će se morati e, provesti. E, što se tiče jamstva za mlade. Mislim da tu ne možemo primijeniti nikakvu ravnilovku. Postoje različite situacije, različiti problemi, strukturni problemi koji su postojali i prije krize, a pogoršani su tijekom krize. I zato moramo razmotriti konkretne probleme u pojedinim državama članicama i primijeniti odgovarajuća rješenja a države članice moraju izraditi odgovarajuće programe koji su prilagođeni situaciji u njihovoj zemlji. Evo, ja sam tek sada izabran u ovaj parlament, a samo čujem čitavu jednu litaniju problema. To je jako lijepo. Što želi napraviti Europa? Novo definiranje strategije za 2020. godinu. Vidimo kakvi su njezini katastrofalni rezultati. I vidimo sada da se i e, socijalna ulaganja žele isključiti iz mnogih računica. A vidimo e, dakle što će se dati i kome. U svakom slučaju to je kap vode u moru. Međutim, tko stvara masovnu nezaposlenost? E, I u malim i srednjim poduzećima moglo bi se putem mentorstva riješiti problem zapošljavanja mladih i nezaposlenosti seniora. Globalizacija i velike tvrtke su one koje stvaraju masovnu nezaposlenost. Trebali bi tvrtke se ponašati više patriotske i boriti se protiv low cost proizvoda koji su uvezeni u našu zemlju. Hvala vam lijepa na ovom pitanju. Spomenuli ste cijeli niz pitanja. E, postoje određeni trendovi koje sam primijetila i mogu se vratiti na ono o čemu sam govorila tijekom uvodnog izlaganja. Ne mogu dati jednostavne odgovore na probleme koji su vrlo složeni. Problem nezaposlenosti daleko je složeniji nego što se to čini na prvi pogled, a to je povezano i sa situacijom u društvima u tranziciji, sa globalizacijom, e, sa činjenicom razvoja novih e, tehnologija koje dovode do toga da poduzeća danas rade na drugačiji način. Tu moramo poduzimati odgovarajuće mjere, moramo tražiti odgovore i moramo se pripremiti kako bismo se prilagodili novoj situaciji. To je izazov koji vidim e, u budućem poslu. Moramo biti spremni za promjene Moramo biti spremni prilagoditi se, moramo investirati u ljude kako bi se oni mogli prilagoditi. I pritom moramo e, voditi računa o tome da zadržimo europske vrijednosti. To je izazov koji je pred nama. Hvala lijepa. George Bach, izvolite. E, hvala lijepa. E, dobrodošla, gospođa Tajsen. Jedan od ciljeva strategije 2020 e, i to je jedan prioritet komisije e, suzbijanje siromaštva. To ste spomenuli. I e, jedan od ciljeva tu je i borba protiv nesigurnih uvjeta rada. Jedna od posljedica takvih uvjeta je i situacija u kojoj ljudi postaju beskućnici. Donesena je strategija za borbu protiv toga i komisija je ustanovila da preko 4000 e, ljudi e, Preko 400 tisuća ljudi je u Europi u situaciji da su beskućnici. Moje pitanje je što vi kanite poduzeti kako biste rješavali to pitanje? I drugo pitanje, što se može učiniti E, kako bi se poboljšali uvjeti onih radnika koji su zaposleni u skraćenom e, nepunom radnom vremenu i drugim e, fleksibilnim oblicima rada. Hvala lijepa kolega Bach. Siromaštvo i suzbijanje siromaštva je naravno jedan od prvih prioriteta u sklopu strategije 2020. Umjesto da se približimo ostvarenju cilja, mi smo se udaljili a zbog krize. I to je ono na što će e, sljedeća komisija morati staviti naglasak. Moramo se boriti protiv e, siromaštva koje prijeti sve većem broju ljudi. Kada govorimo o beskućnicima, sve je veći broj beskućnika i oni su apsolutno isključeni iz društva. Moramo nešto učiniti i boriti se protiv toga. Ne možemo sjediti skrštenih ruku. Ali to je zadatak e, na kojem se treba raditi i na nacionalnoj i lokalnoj razini. Postoje međutim odgovarajuće strukture koje možemo koristiti, fondovi za rješavanje stambenih pitanja e, koji su usmjereni posebno e, za pomoć beskućnicima. Moramo isto tako osigurati da kuće u kojima ljudi žive ne budu skupe, da budu energetski učinkovite E, kako ne bi dolazilo do troškova koji ljudi koji su na rubu siromaštva nikako ne mogu pokriti. A što se tiče nesigurnih uvjeta rada, E, kako se nositi s tim? To je jako teško u vrijeme krize. E, u vrijeme krize ponekad je bolje imati takav ugovor o radu nego nikakav. Međutim, moramo raditi na tome da to budu ugovori koji su predviđeni samo na kratko vrijeme i da nakon toga postoji ugovor o radu na e, neograničeno razdoblje E, da ljudi dobiju stalno radno mjesto sa odgovarajućim uvjetima rada. Problem je što ponekad postoji prekomjerna zaštita, a onda ne postoji mogućnost uopće ulaska na tržište rada i dobivanja radnog mjesta. Moramo zaštititi i one koji nemaju nikakav posao. I moramo svakako voditi računa o ljudima koji imaju takve ugovore. Gospođo Tisen, čuli ste nacionalizam koji raste i u mojoj zemlji, ali i u cijeloj Europskoj uniji. Mladi ljudi često se upredjeljuju upravo na taj način i to često zato što su nezaposleni ili u e, problematičnoj situaciji. Kada se sluša što se kaže, trebaju se favorizirati tržišta, pomoći mladima i tako dalje. Mi socijaldemokrati mislimo da sada treba napraviti neke stvari koje će biti obvezujuće. Recimo jamstvo za mlade, mnoge zemlje jednostavno to ne rade kako bi trebale u europskim zemljama puno toga postoji samo na riječima, a ne u dijelima. Što može Europska unija u tom slučaju učiniti? I još vrlo važno, 2016. godine postavlja se inicijativa zapošljavanja mladih. Što ćete vi predložiti ne samo kao podsjecaj, nego što ćemo mm, predložiti što će biti obvezujuće jer znamo da ako ništa ne bude obvezujuće onda će uvijek zapošljavanje mladih biti na dnu ljestvice. Puno hvala kolega. Obećanje koje se daju mladim ljudima putem jamstva za mlade i e, preporukama jednostavno je ozbiljno i jako obećanje. Svi moramo zajedno kao ustanove i političari biti zajedno i pokazati da će to mladima nešto donijeti. U protivnom ćemo izgubiti čitav jedan naraštaj. Potrebno je povjerenje mladih ljudi i tu imate apsolutno pravo. I ja tako mislim. E, opća uprava koja kojoj ću ja biti na čelu mora pratiti e, da se sredstva troše ispravno. Nije dovoljno napraviti proračun i onda misli da je sve gotovo jednom kad se sredstva isplate. Ne, e, sredstva se trebaju trošiti za inicijative koje će omogućiti napredovanje na tom planu. Moramo pratiti što se događa u zemljama članicama u slučaju da e, mnoge stvari ne budu dostatne ili ako se sredstva budu koristila u loše svrhe, ja neću okljevati i tražit ću da se pozovu na red zemlje članice i pitat ću ih što su one napravile i na koji način se mogu sredstva bolje usmjeriti kako program može biti bolji. Mi iz Europske komisije možemo u tome i pomoći. Možemo ponekada učiti jednih od drugih i napravit ćemo sve što je potrebno kako bismo došli do očekivanih rezultata. U protivnom, kao što ste i vi rekli, e, neće biti povjerenja mladih, a ne možemo si dopustiti da e, u građanskom društvu izgubimo čitav jedan naraštaj s toliko nezaposlenih da toliko mladih bude bez perspektive i ne mogu slijediti životni san. gospodin Snodepski iz ECR-a. Hvala lijepa. Mobilnost, govorit ću o mobilnosti radnika, koja može imati i negativne učinke. Kao što znate, to je nešto što smo u Europi već uočili. S istoka na zapad, sa sjevera na jug. Najprije Poljaci odlaze u Veliku Britaniju, a obrnuto se ne događa. Njemci ne odlaze u Poljsku. E, sve to vezano je za mnoge negativne stvari. Obitelji se na taj način razdvajaju, e, odljev mozgova, socijalni sukobi i tako dalje. Ovakva vrsta mobilnosti samo produbljuje demografsku krizu i stvara probleme u nekim dijelovima Europe. Do sada o tome niste govorili. Jeste li vi svjesni da postoje i negativni aspekti mobilnosti? Što mislite napraviti u tome, naročito kada mobilnost e, jeste transnacionalna? Hvala vam na ovom pitanju. Mobilnost jeste to je točno vrlo osjetljiva stvar, međutim i važna stvar. U Europskoj uniji imamo unutarnje tržište, imamo slobodu kretanja roba, usluga, ali i ljudi. To je jedno od temelja, od stupova Europske unije, jedno od temeljnih prava. I ljudi to koriste i na istoku, na zapadu, na jugu i na istoku. Kada gledamo koje tijekovi mobilnosti postoje. Ponekad nas iznenađuje koje zemlje primaju, a koje šalju ljude u druge zemlje. I dalje sam uvjerena da je mobilnost nešto za što se moramo zalagati jer otvara mnoge mogućnosti. U Europi imamo puno, jako veliku nezaposlenost, ali i puno slobodnih radnih mjesta. Ima ljudi koji jednostavno se ne uspijevaju zaposliti na jednom mjestu. Kada bismo građane jedne zemlje poslali u drugu zemlju gdje bi se mogli zaposliti ako to ljudi žele, to bi bilo rješenje. A više ljudi bi željelo iskoristiti tu mobilnost nego li što oni to zaista i koriste. Trebamo pomoći ljudima koji žele tražiti posao da e, ga nađu u drugoj zemlji jer to bi e, djelom se riješio problem nezaposlenosti u jednoj zemlji i probleme nedostatka kvalificiranih e, radnika u drugoj zemlji. Analize pokazuju, kako u mojoj zemlji, tako i u cijeloj Europskoj uniji, jednostavno pokazuju da oni koji iskorištavaju tu mobilnost više pridonose e, bruto domaćem proizvodu zemlje u koju su došli, nego li iskorištavaju socijalne naknade. Ponekad je u zemljama domaćinima situacija prilično delikatna, ali ne zaboravimo da ima puno pozitivnih elemenata. Što se tiče negativnih elemenata, mislim da puno moramo raditi na integraciji. Naime, Europa ima veliku kulturnu raznolikost i moramo naučiti naše građane da se uklope u zemlje u kojima se nastanjuju. Oni trebaju biti dobrodošli i moraju sudjelovati u društvu u kojem su se nastanili. Ali ima i zloporaba i protiv toga se moramo boriti, a imamo raspolaganje. Dakle, imamo imamo dakle e, te mogućnosti Martina E, hvala što ste došli ovamo i hm. odgovorite na naša pitanja. Govorimo o nezaposlenosti u Europi, naročito među mladima. Ja sam netko tko je u prošlosti radio puno tvrtkama i zaista e, me se uvelike tiče problem kako spojiti s jedne strane znanje i vještine, a s druge strane slobodna radna mjesta. Ima e, u Europskoj uniji i nezaposlenih i otvorenih radnih mjesta. Ima e, onih koji e, ljudi koji žele dobiti radno mjesto i ne uspijevaju ga naći i tvrtke koje žele zaposliti nekoga, a ne mogu naći osobe koje su kvalificirane za njihov posao. E, mnogi bi htjeli da se sredstva ulože u obrazovanje je mnogo ranije. Nema koordiniranja između škola i ovoga. Oprostite, vrijeme vam istječe pitanje. Što ćete vi napraviti u sljedećih pet godina da se znanja i vještine e, usklade sa radnim mjestima koje postoje? Da, vaše je pitanje vrlo relevantno. To je veliki izazov. Moramo prioniti poslu i dijelim vaše mišljenje. Radi se o vrlo osjetljivoj e, stvari. E, treba obrazovati mlade da se uklope u društvo. Međutim, smatram da se mora napraviti i e, dobro temeljno obrazovanje i sve ona znanja i vještine za pripremu na tržište rada. Dakle, između rada i škole, između ta dva svijeta treba postojati veza. I to treba veza biti jaka i na sveučilištima i prilikom obrazovanja odraslih nije dovoljno steći neka znanja na početku života, već se mora osoba znati i prilagođavati i učiti nove vještine za slučaj da je netko ostane bez posla, onda mora moći održati ona znanja i vještine koje posjeduje i naučiti nove i e, izabrani predsjednik Juncker jasno je rekao da su, će se na tom planu puno raditi, da će se drugačije usmjeravati sada svo školovanje. Više će se pratiti što se događa na tržištu rada i te će se dvije stvari povezivati. To će sasvim biti vrlo jako. Tanja Gonzalez u ime e, kluba zastupnika GUE. Među različitim ciljevima strategije 2020. godine e, postoje dakle borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti. I mnoge politike obnove kažu nam da daju rezultate, međutim često one rezultiraju samo većim raskolima i raskoracima, naročito u zemljama juga poput Grčke ili Španjolske, gdje je nezaposlenost mladih preko 50%. Mora li se sve više nastaviti sa mjerama štednje koje nas samo udaljuju od strategije 2020. godine? I još nešto, je li mobilnost dostojanstven izlaz iz nezaposlenosti? Kod nas se mobilnost zove egzodus i to je prava drama. Hvala lijepa. E, mnoge su mjere donesene za vrijeme krize i vrlo su bile teške. Svi su toga svjesni i ja sam isto toga svjesna. Tema je vrlo osjetljiva i to dobro znamo. Mnoge su mjere donesene, bile su i nužne i e, pokazala se na dijelu i solidarnost među državama. I postoji ravnoteža između odgovornosti i solidarnosti. U nekim zemljama su imali jako puno problema do kojih je došlo ne samo zbog krize. Na to su se nadodali i strukturni problemi koji se ne mogu riješiti od danas na sutra. Moramo napraviti sve što je moguće kako bi došlo do poboljšanja. Moramo misliti na dugoročne ciljeve i potrebe za strukturnim reformama, ali ne smijemo zapostaviti niti kratki rok gdje je socijalni aspekt jako važan. Moramo provoditi politiku, ali i jamčiti stabilnost. Ne možemo se više vratiti na situaciju gdje ćemo samo povećavati dug trebamo ostvariti rast i otvoriti radna mjesta. Moramo održati odgovarajuću financijsku stabilnost i u privatnom sektoru, u bankama, u javnom sektoru i našim proračunima. Za sve to moramo koristiti postojeću fleksibilnost kako bi privatni kapital u tome više sudjelovao. Moramo stvoriti politike kako bismo dobili rast koji će se pretvoriti u otvaranje radnih mjesta. Na taj način će se ljudi vratiti svijetu rada i e, vidjet ćemo iz toga rezultate. Hvala lijepa. Teri Hvala. Dragi kolege, u svjetlu nekih specifičnih preporuka za pojedine zemlje da se smanji sustav mirovina. Što ćete vi načiniti u odnosu na bijelu knjigu o mirovinama kako bi kraj života provela neka osoba u dostojanstvu, a ne u siromaštu? a e, po pitanju mirovina postoje kontradikcije u Europskoj komisiji. Što ćete vi napraviti o tome i kako ćete o tome govoriti s vašim kolegama povjerenicima? A što se tiče žena, hoće li oni imati ista prava na mirovine kao i muškarci? Jer znate da postoje veliki sraz u e, odnosima penzija muškarca i žena 39%, naročito u e, Njemačkoj i u e, Luksemburgu. Hvala gospođo. Da, u specifičnim preporukama za zemlje u okviru europskog semestra naglašavaju se ti aspekti. Važno je da umirovljenici žive dostojanstveno. I svatko može dobiti onu mirovinu koju je očekivao i osim svega za koju je radio. Moramo u Europskoj komisiji učiniti sve kako mirovine budu održive. Međutim, mnoge stvari u zemljama članicama moraju se promijeniti. Mora se raditi dulje u životu. Mora više ljudi biti zaposleno jer to jača sustav mirovina. E, mora se također maksimalno podsticati drugi mirovinski stup u onim zemljama gdje on još ne postoji. Moramo dakle jamčiti održivost sustava mirovina kako bi osobe koje će doći tu poslije nas, uključujući i mladi, da oni kada dođu do mirovine imaju prikladnu mirovinu. Što se tiče problema e, razlika između razine penzije između muškaraca i žena, to je ogroman problem. Moramo pogledati kakve karijere imaju žene. One sudjeluju u e, svijetu rada, međutim vrlo često na nepuno radno vrijeme. A osim toga moramo tražiti da žene budu jednako plaćene kao i muškarci za isti posao. U, e, to je još jedan razlog zbog čega žene nemaju iste e, mirovine. Ovakva situacija nije prihvatljiva ne smijemo djelovati samo na mirovine, već koristiti i druge instrumente, proučiti tržište rada i e, što omogućuje ženama da u potpunosti sudjeluju na tržištu rada. Hvala. Notar, e e, povjerenice, ono što je na dnevnom redu sada u Ujedinjenoj kraljevstvu jest imigracija. Vrata su otvorena svima Europskoj uniji, 450 milijuna ljudi. Samo prošle godine 250 tisuća je e, osoba došlo živjeti u Ujedinjeno kraljevstvo, većina njih iz Europske unije. To je e, broj ljudi je vrlo velik. Koliko je grad Strasburg? i to stvara probleme. Ako, ako Velika Britanija e, bude ušla u pregovore o tome hoće li ili neće u Europskoj uniji, možete li mi odgovoriti sada ili ne, hoćete li dati pravo Velikoj Britaniji da sama kontrolira svoje granice? Ako želite biti članica Europske unije, onda moramo očekivati poštivanje minimalnih pravila osnovnih stupova Europske unije od strane svih država članica. Dakle, mi nismo na razini pregovora još u ovom trenutku, to će se dogoditi na drugoj razini. Sloboda kretanja je jako važna, ja znam da osobe u Ujedinjenoj kraljevini se jako zainteresirane za zajedničko tržište, ali ne radi se samo o zajedničkom tržištu, to je i kretanje, slobodno kretanje osoba koje moramo štititi i moramo osigurati da se to radi na pošteni način moramo osigurati da slobodno kretanje događa na pošteni način, da nema e, previše pritiska na lokalne službe u zemlji. Lokalne službe moraju znati kakva je situacija, kako je zakonodavstvo, moramo osigurati da se zakonodavstvo ispravno primjenjuje. To ide ruku pod ruku sa slobodom kretanja radnika. Imamo i druge direktive o koordinaciji socijalne sigurnosti socijalna sigurnost e, je razvijena u zemljama, trebamo revidirati tu direktivu, ali temeljno načelo slobodnog kretanja ljudi po Europi bez gubitka socijalne zaštite je osnovno načelo koje moramo zadržati. No moramo osigurati da se u direktivi o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti da nema ničega što će dovesti do zloupotreba. Ako se zloupotrebe događaju, mi ih moramo otkriti i riješiti. Ali sloboda kretanja osoba i zajedničko tržište za ljude je jedan stup koji ja nisam spremna uzdrmati. E, EPP imate riječ. Poštovana gospođa Tyson, ja sam ovdje. E, Srčno vam hvala na vašoj e, opredjeljenosti za podršku osobama s invaliditetom otprilike 10 milijuna, 10% stanovništva, otprilike 80 milijuna stanovnika u Europi imaju određeni oblik invaliditeta. No, e, europska socijalna reforma proteklih godina nije predvidjela toliko sredstva. Europski socijalni fond nije to je onih ti 4% za osobe s invaliditetom. Jeste li vi s time zadovoljni? Ja se nadam da niste. I ako niste zadovoljni, kako planirate to izmijeniti? Što ćete učiniti kako bi eh, olakšali život osoba s invaliditetom? Jer oni su osobito pogođeni krizom. Oni su često na samim marginama društva. Kako ćete pokušati poboljšati dotok tih sredstava za te svrhe, osobito u smislu boljeg osiguranja pristupa određenim zgradama za osobe s invaliditetom. Da, hvala kolega. E, vaša zabrinutost je nešto što i ja dijelim. Kada kažete da Europski socijalni fond e, osigurava samo 4% za osobe s invaliditetom, Čini mi se da se sjećam da postoji minimalni postotak e, koji se iz e SF-a posvećuje projektima za suzbijanje isključenosti. To je 20%. Naravno, nije to samo za osobe s invaliditetom, to su i druge skupine isključenih osoba, no sigurno e, da i osobe s invaliditetom su suočene s rizikom isključivanja i e, smanjenih izgleda za rad, pa svakako treba koristiti sredstva e SF-a u najvećoj mogućoj mjeri kako bi se poboljšali ti aspekti, odnosno pristup osobama s invaliditetom i komisija će raditi na poboljšanju tih pitanja. Kao prvo moramo osigurati da se poštuju postojeći sporazumi kada govorimo o većoj pristupačnosti, osobe prvo moraju biti svjesne svojih prava, moraju ih moći provesti u praksi. E, prilagodba zgrade je jedna stvar, naravno države članice tu mogu mnogo naučiti jedna od druge u smislu najbolje prakse, no ono što moramo osigurati jest i da se proizvodi budu prilagođeni potrebama osoba s invaliditetom ne mogu ti proizvodi biti skupi za ljude koji ih trebaju kako bi bili potpunosti mobilni i igrali svoju ulogu u društvu. Znači unutar zakonodavstva, unutar zajedničkog tržišta. Ja ću zaista biti vama uz bok boreći se za te ciljeve i u okviru ovog mandata želimo osigurati donošenje odgovarajućeg e, zakonodavstva. Gospodin Kristensen je sljedeći tržišno socijalno gospodarstvo u Europi ugrođeno je e, određenim aspektima. Predsjednik Juncker je e, zagovara jednaku plaću na jednakom radnom mjestu. E, koju posebnu misiju ćete vi zastupati kako bi zaštitili ranjive radnike protiv nepoštenih politika zapošljavanja kao što je lažno samozapošljavanje i slično i kako ćete poboljšati sve lošije radne uvjete za visokomobile radnike osobito na cestama, cestovnom i e, sektoru, e, sektoru e, civilnog zrakoplovstva i sličnim sektorima. Hvala. Hvala vam na ovom pitanju. Naravno, takvi ugovori su e, praksa koja je, e, raste u e, određenim zemljama. Neke zemlje su napustile taj model, ali druge očito ne. To je novi fenomen koji moramo pobliže sagledati moramo osigurati da nema zloupotrebe u tom području jer to je nešto što nam je važno mi možemo donijeti zakone, ali imamo i europske zakone koje treba poštivati. Trebamo e, osigurati da ugovori sa nutnim brojem sati nisu nisu e, zapravo ne krše određene pravila koje imamo u radnom vremenu, u vremenu odmora i tako dalje. I to je sve što trebamo vrlo pozorno sagledati. E, a što se tiče lažno samozaposlenih osoba, to je doista e, goruće pitanje. To su ljudi koji u, biti varaju, oni ne poštuju zakonodavstvo zašto su privodno samozaposleni? Zato što žele zaobići određena pravila koja smo usuglasili, a ta pravila postoje kako bi zaštitila ljude kako bi osigurala da radnici e, budu u poštenoj pregovaračkoj poziciji u odnosu na zapošljavanje, da imaju sigurnost radnom mjestu, da kombiniraju e, život na radnom mjestu i obiteljski život. Znači, varanje, prijevare je nešto što moramo riješiti ne samo ovdje nego u svim sektorima. Moramo osigurati da postoji suradnja među državama članicama. Imamo i neke vrlo mobilne sektore u kojima postoji dosta prekograničnog prometa i gdje je možda e, teže rješavati ta pitanja. E, trebamo osigurati suradnju inspektorata različitih država članica i osigurati da inspektori rada u različitim državama članicama više vjeruju jedni drugima. To će biti važan korak u tom smjeru i na tome ću raditi u nadolazećim godinama. Hvala. Sada nam je preostalo 20 govornika. Ako e, molim vas da, da postavljate pitanja, a ne držite govore, i da damo gospođi Tejsen e, mogućnost davanja izravnim odgovora. Ja ja ću sada biti još stroža što se tiče poštivanja vremena. Gospođa Jana Žicnanska iz ECR-a. Hvala vam što ste mi dali riječ. gospođo kandidatkinju za povjerenice, ta Europa sve više stari. U dvije e, e, do, 2060. će stanovništvo do, iznad 65 godina biti trećina europskog stanovništva i zahtjevi za dugoročnom skrbi zdravstvenim uslugama, socijalnim uslugama će dramatično porasti ti područja skrbi za starije osobe, ali i za osobe s invaliditetom i osobe s određenim nedostacima mogu biti i područje novih radnih mjesta. U tom smislu pitam se koje su vaše ideje pružanja podrške tim radnim mjestima, bilo kroz strukturne fondove i koji su mogući alati ili mjere koje se mogu koristiti kako bi se omogućila dobra kvaliteta tih usluga, a i poštivanje ljudskog dostojanstva. Hvala. Hvala. Postoji, da, sve veća e, potreba za skrbi za starije ljude i to je u prvom redu e, obveza država članica i regija. Mi nemamo toliko ovlasti E, nemamo ovlast uređivati područje tih usluga, ali možemo podržati države članice i to nam je u interesu, jer skrb za starije ako nije na određenim uslugama, onda je potrebno skrbiti se o starijima unutar obitelji, a to je vrlo teško ako su osobe e, u svijetu rada e, to znači da ti ljudi možda neće dobijati kvalitetu skrbi koju zaslužuju u civiliziranom društvu 21. stoljeća. Mi vidimo probleme u tom dijelu i nema izgovora da se njima ne bavimo, no e, moramo poticati države članice da razvijaju odgovarajuće usluge. Imamo zato strukturne fondove, no u ESF-u moramo osigurati financiranje kako, ćemo, kako bismo osigurali e, razmjenu iskustava, učenje jedni od drugih i rad na novim metodama skrbi. Naravno, to je područje gdje se mogu stvoriti dodatna radna mjesta, e, radna mjesta u zelenom gospodarstvu, u informacijskim komunikacijskim tehnologijama, ali isto tako i čitav niz e, vrijednih i e, radnih mjesta u sektoru skrbi. Skrbi o starijim ljudima. Dakle, u tom smislu ćemo podržati države članice, no u prvom redu moramo učiti jedni od drugih, jer ovo je sektor u kojoj se stvari brzo mijenjaju, brzim ritmom i moramo vidjeti kako uspostaviti djelotvorne sustave. I to je na državama članicama, na regionalnim i nižim razinama vlasti da to urede. Iz kluba zastupnika ALDE, Jana Tom. Hvala vam diskriminacija u zapošljavanju i područjima vezanim uz zapošljavanje je izazov za ekonomsku učinkovitost Europske unije i može imati negativan učinak na stope zapošljavanja, mobilnost radne snage, e, diskriminirajuće prakse ugrožavaju održivi rast. Borba protiv diskriminacije uključujući e, rasu, invaliditet, spolnu orijentaciju je nešto što je sada ukorijenjeno u pravi u pravo Europske unije, ali provedba u državama članicama se razlikuje i e, mislim da nedostaju i na nacionalnoj i europskoj razini antidiskriminacijske politike. Što ćete učiniti kako bi se provele te antidiskriminacijske direktive i što planirate e, e, kako planirate zajednički sa povjerenikom za pitanja pravosuđa riješiti pitanje diskriminacije u ovom području zapošljavanja? Da, hvala vam na pitanju. Diskriminacija je nešto što se protivi našem temeljnom zakonodavstvu. Mi moramo dati sve od sebe kako bismo osigurali da za diskriminaciju nema prostora u našem društvu. Imamo zakonodavstvo, moramo osigurati da zakonodavstvo koje imamo se primjenjuje. Moramo se usretočiti na države članice i vidjeti da se to zakonodavstvo ne samo da se provodi, nego se primjenjuje u praksi. Moramo pronaći gdje su te slabe točke Moramo dodati e, možda neke e, aspekte zakonodavstva i ako je potrebno dodatno zakonodavstvo osigurati i njegovu primjenu i tu ćete me naći zaista u prvim redovima zajedno s drugim kolegama iz komisije pronaći ćemo prave E, alate, pravo oružje u našoj oružarnici da se borimo protiv diskriminacije. Diskriminacija ne smije postojati. Sva ljude imaju iste vrijednosti i trebaju biti prepoznati kao jednako vrijedni na radnom mjestu, na društvu, u društvu u cjelini ja sam jedna od onih koji e, će se potruditi da se to dogodi e, za vrijeme ovog mandata komisije. Gospodin Netflix ili Kjotos? Gospođa Thyssen. U vašim pisanim odgovorima u više jednoj točki spomenuli ste korespondenciju između osoba koje traže posao i radna mjesta i kako ćemo osigurati e, rješenja za strukturnu nezaposlenost. A strukturnu nezaposlenost uzrokuje mjere štenja, ali isto tako i gospodarska politika koju kontrolira Brisel. Dakle, ne može svaka država članica prilagoditi svoje financijske e, politike svojim potrebama i mogućnostima. U Južnoj Europi, u zemljama koje prolaze kroz memorandum i e, programe bailouta imamo velike probleme, napadaju se prava radnika, u tim odnosima zaposlenik i poslodavac postoje problemi, nema konzultacije eksploatacija i čak i vlade krše temeljna prava radnika. Vi govorite o solidarnosti e, u vašim odgovorima. Solidarnost je nešto što osiguravaju banke, a ne radnici. Kako ćete promijeniti politiku zapošljavanja Europske unije? Kako biste osigurali dostojanstvene uvjete rada i kako ćete zaštititi prava radnika, osobito u zemljama na jugu Europe? Da, hvala vam kolega. Ja sam jako dobro svjesna činjenice da neke, su neke države članice jako prepatile u tijekom ove krize i usred njezinih posljedica E, to možete pripisati i hitnim mjerama, ali mislim da treba sagledati i e, porijeklo, odnosno uzroke ove krize. Činjenica jest da postoje problemi koje dalje moramo rješavati. Jedno od obećanja koje ja mogu preuzeti na sebe i to je nešto što je Jean-Claude Juncker zatražio da ja uključim u svoj rad, jest e, pokazati da kada provodimo ocjene država članica, da osiguramo da imamo više socijalnih indikatora, pokazatelja, dakle kojima ćemo dati prominentniju ulogu kada izrađujemo konkretne preporuke za pojedinu zemlju. E, smatram da moramo osigurati da budemo u cijelosti upoznati s onim što se u stvarnosti događa na terenu u bilo kojoj dotičnoj zemlji. To znači da se ne možemo samo temeljiti na statistikama, već da nam je potrebna mnogo dublja analiza E, oko toga gdje su nastali određeni problemi. Sa tom snažnom bazom znanja mi ćemo moći biti u boljoj situaciji i s dobrim preporukama i osigurati dobru podršku. Što se tiče druge točke, to je isto izuzetno važno, ako su potrebne mjere za pojedinu državu članicu kako bi razvila pojedine programe, mi moramo provesti odgovarajuću studiju socijalnog učinka. Svi znamo da trojka i hitne mjere E, su morale raditi izuzetno brzo. Komentirajući to, parlament je e, kritizirao e, to u prošlosti i ja bih se mogla složiti da postoje određeni upitnici nad nekim od odluka koje su donesene u tom kontekstu. Dakle, mi moramo otvoreno to sagledati, no moram isto reći da problemi nisu u cijelosti još riješeni. Dakle, u ovoj fazi trebamo osigurati da budemo bolje informirani što se događa na terenu u državama članicama kako bismo mogli socijalnu politiku uvrstiti u cijelu sliku i osigurati ispravni mješavinu politika kako bismo osigurali e, dobar, e, dobre poslove za budućnost. Jer mislim da je nedostatak radnih mjesta najveći problem, potreban nam je rast, potrebna su ulaganja u zemljama koje to sada trebaju. Hvala. Gospođo Tisen, evo tu sam. Jako mi je drago da se obraćam ženi jer ima premalen broj žena u Europskoj komisiji. Dobrodošli na naš odbor. Imam vrlo konkretan no pitanje. Sve ono što je vezano za socijalne aspekte za pregovor sporazuma TTIP je se sada napušta i žrtvuje u ime gospodarskog tržišta. I ja vas jednostavno želim pitati, možete li nas osigurati da nitko i ništa neće negativno utjecati na socijalne norme koje imamo i da one neće biti smanjene. Hvala vam. E, pregovori oko TTIP-a će se nastaviti će e, ponovno se i ubrzati e, čim se osnuje nova komisija. Gospođa Malstrom je odgovorna za to područje kao što dobro znate. E, ali uključena je i glavna uprava za zapošljavanje. Naravno da ćemo mi to pratiti, nećemo samo pregovarati o trgovini, već ćemo razmatrati i socijalne standarde. I postoje ljudi koji su nadležni u tom području u timovima koji pripremaju pregovore. To je aspekt koji smo uzeli u obzir. Ja znam isto tako da je dogovoreno i da moramo ići prema, prema dogovoru gdje možemo ili sporazumu gdje možemo reći da nismo spremni sniziti naše standarde kako bismo privukli ulaganja. Oko toga smo se složili. Moramo osigurati da svaka država članica ima pravo unutar svoje zemlje donositi zakone o radnim standardima i socijalnim pitanjima. Ono što ste i sami rekli, konvencije e, ILO-a, e, mi ih e, ne, štitimo. Na neki način mi, mi tu smo izloženi i napadima i zahtjevi su da e, Sjedinjenih država da se preuzmu, odnosno ispune uvjeti međunarodnih konvencija rada. Ako bismo imali ove te tip sporazume, ti standardi bi se primijenili ili primjenjivali u cijelom svijetu. I mislim da su standardi o dobri standardi i ne morate se brinuti oko standarda zapošljavanja ili oko eventualnog pada standarda zapošljavanja ili hrane. Osigurat ćemo da se to ne dogodi. E, hvala lijepa na odgovorima. Uvjeren sam da zapravo neće biti daljnjih rasprava koje bi dovodile u pitanje slobodu kretanja. Međutim, moje pitanje eh, postoje li određeni ustupci koje biste bili spremni eh, dati eh, Ujedinjenoj kraljevini kako bi Europska unija ostala cijela, a nakon ponovnih pregovora o reformi što se tiče mobilnosti, ukoliko se našim zahtjevima ne udovolji, smatrate li da Ujedinjena kraljevina treba napustiti Europsku uniju. Hvala. No, to zapravo, poštovani kolega, nije pitanje za mene. Ne mogu ja tu odlučivati. Postoje pravila, postoje ugovori, postoje temeljna načela koja su definirana tim ugovorima, jer u protivnom E, bi e, se dovela u pitanje sama struktura Europske unije. Budući predsjednik Jean-Claude Juncker je govorio o tome. Mi nećemo slijepo ignorirati određena pitanja koja su relevantna za države članice i mi ćemo razmotriti koje mogućnosti postoje. Kao buduća povjerenica za zapošljavanje i socijalna pitanja mobilnost radne snage ja neću biti sama koja će moći odlučivati o pitanjima iz ovog djelokruga nego ću raditi u timu mi moramo nastojati surađivati pažljivo osluškivati što drugi govore mi ćemo svakako posvetiti pozornost pitanjima o kojima govorite, sudjelovati u diskusiji, a onda ćemo vidjeti koje je rješenje moguće. Dajem riječ gospođi Blinkevićujete iz Kluba zastupnika socijalista. Hvala lijepa. E, sudjelovala sam e, na međuparlamentarnim sastancima sa predstavnicima gospodarstva i uvijek se naglašavalo koliko je važna mobilnost radne snage. I drago mi je što je i vama važna mobilnost radne snage. Mi znamo da ukoliko želimo izgraditi sigurnu kuću, moramo imati čvrste temelje. To je najvažnije. I tu bih e, spomenula direktivu o upućivanju radnika. Prikupljeni su podaci u svezi s tom e, direktivom i e, ti podaci navode nas na određenu zabrinutost. Izgleda da će postojati mogućnost prikupljanja odnosno nadamo se da će postojati mogućnost prikupljanja podataka na lokalnoj razini kako bi se e, mogla pronaći odgovarajuća rješenja. Smatrate li da će postojati mogućnost pridobiti i e, poslodavce koji nude nesigurne uvjete rada za nove modele? I hoće li to E, biti u mogućnosti u sklopu Agende 2020 e, i hoće li se dalje širiti informacije o tome, budući da očito neki s time nisu dovoljno upoznati. Hvala lijepa. Znanje je naravno najbolji temelj za politiku i ako kažete da nemamo dovoljno prikupljenih podataka, onda smatram da je ponajprije važno prikupiti potrebne informacije kako bismo točno znali o čemu govorimo. Nekoliko puta sam već rekla da moramo točno znati što se zbiva u pojedinim državama članicama. Tu trebamo više informacija. Kao drugo, moramo uključiti i subjekte na lokalnoj razini. E, to se već događa, posebno kada govorimo o socijalnim inovacijama a i što se tiče projekata za koje smo osigurali financijska sredstva za jedinice lokalne i regionalne samouprave. No, smatram isto tako da moramo biti svjesni toga da su ovdje relevantne države članice. Ne može komisija izravno poduzimati aktivnosti, financirati lokalnu samoupravu, postoje strukture koje su predviđene za to. Međutim, ukoliko ustanovimo da postoje mogućnosti za inovacije i nove mogućnosti za ispravno korištenje sredstava, koristit ćemo ih ako ustanovimo da se ne koriste namjenski, onda ćemo se obratiti državama članicama kako bi one osigurale namjensku potrošnju. Moramo ići preko država članica, ali one naravno surađuju sa lokalnim i regionalnim vlastima. Čujem iz raznih izvora da se događa da ljudi na lokalnoj razini nisu točno upoznati sa pravilima, nemaju sve informacije. Ukoliko je netko uključen e, u programe mobilnosti, a nije ispunio uvjete, moramo osigurati širenje informacija i prihvatljivost za sve naše projekte. I u državama članicama moramo raditi na tome da se informacije šire na lokalnu i regionalnu razinu. E, Vilja e, Blinkeveć, jute socijalisti, izvolite. Hvala lijepa. Gospođo Tyson, kao rezultat ekonomske i financijske krize i mjera štednje, siromaštvo, a posebno siromaštvo djece, sve je e, prisutnije. 2011. veliki postotak djece bio izložen riziku od e, siromaštva i socijalne isključenosti. Europska unija trenutačno ne ostvaruje ciljeve i niti potrebne rezultate što se tiče ovog područja. Koje su to mjere koje ćete e, predložiti kako bi Europa ostvarila ciljeve što se tiče suzbijanja siromaštva i strategije 2020? Koje je vaše stajalište što se tiče uvođenja ideje uvođenja garancije za djecu slično jamstvo za mlade kako bismo osigurali da sva djeca budu uključena? Hvala lijepa. Djeca su veliko blago u našem društvu. Ako su djeca izložena siromaštvu, to je nešto što nikako ne možemo prihvatiti. I stoga ću ja tjesno surađivati s vama kako bismo donijeli mjere koje su potrebne i učinili sve što je u našoj moći kako bismo to spriječili. Moramo pružiti odgovarajuću potporu administraciji, mi surađujemo i sa raznim organizacijama čiji je cilj smanjiti siromaštvo. Moramo tome posvetiti potrebnu pozornost, a ako ustanovimo da se negdje ne poduzima dovoljno, moramo o tome razgovarati i sa državama članicama kako bismo mogli ostvariti naš cilj. Moramo vidjeti na koji se način provode aktivnosti usmjerene prema smanjenju siromaštva djece i sprečavanju onih situacija u kojima su oni na rubu siromaštva. Moramo pružiti potporu obiteljima. Tako da čak i ako su neke obitelji izložene siromaštvu, da osiguramo odgovarajuću zaštitu djece i bolje izglede za budućnost tih obitelji. Moramo uvesti inovativne instrumente. Postoje mogućnosti za aktivnosti unutar programa koji su u toku. Moramo razgovarati i slušati ljude. Borba protiv siromaštva važan je element u našoj strategiji 2020 i to će biti nešto što će biti uključeno u preporukama za pojedine zemlje. Hvala. Helga Stevens iz kluba zastupnika ECR-a. Izvolite. Hvala. E, poštovana gospođo kandidatkinjo za povjerenicu, dolazimo iz iste regije. Europska unija i države članice suočene su s velikim izazovima. Unatoč velikim poteškoćama što se tiče proračuna u narednim godinama, države članice moraju se nositi sa problemima e, mobilnosti i osigurati odgovarajuću instrukturu, a to je u interesu gospodarstva. Potrebno je osigurati veće mogućnosti za male regije kao što je Flandrija. Hoće li one moći sudjelovati u velikim investicijama koje se predviđaju u sklopu europske politike? Hvala lijepa. Temeljem vašeg pitanja, Zaključujem da govorite o infrastrukturi. Trenutačno se u našoj regiji govori o velikim infrastrukturnim projektima i postavlja se pitanje odakle će doći investicije za te velike infrastrukturne projekte. Mi, što se tiče E, malih regija i malih zemalja ne možemo e, predviđati nikakve iznimke, ne možemo mijenjati pravila kada govorimo o proračunskim rashodima potrebno je uzeti u obzir i kontrolu koju provodi Eurostat. Postoje pravila koji se svi moraju pridržavati i to vrijedi i za Belgiju i za Flandriju. I tu će postojati mogućnost e, točno vidjeti sve konkretne informacije. Kao povjerenica iz Belgije, kada budem suočena s tim problemima, sigurno će postojati slični ili drugačiji problemi i drugim zemljama. Tu mogu reći da zapravo će postojati jednak tretman E, svih pojedinih e, projekata. Ja ću voditi računa o tome da postoji neovisnost Eurostata, to je i moja dužnost i moja namjera. Dajem riječ e, gospodinu Ivo Bajglu iz kluba zastupnika ALDE. Hvala lijepa gospođo Tyson. Ovaj dan e, posvećen je starijim e, ljudima i u tom kontekstu postavio bih e, pitanje hoćete li raditi na održivoj europskoj strategiji u svrhu prilagodbe demografskim promjenama. Jasno je da je potreban cijeli niz novih instrumenata kako bismo zaštitili starije skupine stanovništva koje rastu. To je činjenica E, starije osobe nemaju odgovarajuće kanale za lobiranje, uvelike ovise i o dobroj volji onih koji su na vlasti. Razmišljate li o nekom instrumentu kojim bi se osiguralo da i starije osobe mogu pronaći radno mjesto? To bi bio dobar primjer za Europsku uniju suočenu sa velikim izazovima i poteškoćama. Hvala lijepa. Što se tiče kanala za lobiranje, tu bih e, željela istaknuti da sam e, uvijek bila svjesna toga da postoje određene skupine u društvu koje imaju dobre kanale za vršenje pritiska, širenje e, svojih zahtjeva preko lobija i tako dalje, a postoje neke druge skupine koje to ne mogu. E, mi smo političari i ja sam uvijek govorila kao zastupnica u parlamentu da moramo slušati što kažu ljudi, što kaže društvo, trebamo slušati lobiste, ali moramo biti svjesni toga da postoje i oni koji si ne mogu priuštiti lobiranje. Moramo voditi računa i o njihovim poteškoćama i problemima. Ako pogledamo starije osobe, oni se počinju organizirati i boriti za svoja prava. To mogu samo podržati. U kontekstu onoga o čemu ste govorili, u kontekstu skrbi za e, starije stanovništvo, moramo voditi računa o tome da e, osiguramo da i oni mogu biti aktivni. Naše društvo je sve starije. Moramo razmišljati o e, sredstvima koja su potrebna za mirovine. Moramo voditi računa o cijeloživotnom osposobljavanju. Naglasak mora biti na tim područjima, a isto tako moramo osigurati da osim programa za edukaciju postoje i radna mjesta za starije osobe. Mora doći do određene promjene što se tiče načina rada kako bi ljudi mogli raditi duže kako bismo imali aktivno starenje i e, pristojna radna mjesta e, moramo osigurati održivost mirovine o tome smo već e, razgovarali dajem riječ gospodinu Svenu Šulceu pučanim poštovana gospođo Tajsen E, moje pitanje odnosi se također na demografiju. E, imat ćete priliku još nešto reći o tome jer dvije minute je jako malo. Demografske promjene e, uvelike se odražavaju na naše vrijeme. S jedne strane dolazi do starenja stanovništva, s druge strane E, sve manje se djece rađa u mnogim državama članicama. E, demografske promjene utječu na sustave socijalnog osiguranja u našim zemljama i na politiku zapošljavanja. Možete li navesti neke konkretne mjere i reći na koji način vi i Europska komisija kanite reagirati na demografske promjene? I još jedno pitanje. E, kako stvoriti dugoročno održiv mirovinski sustav? Moram vas prekinuti. Dajem riječ gospođi Tyson. Hvala. Hvala lijepa. Mislim da je jako važno da kada u Europi govorimo o inovacijama, da pritom ne mislimo samo na istraživanje i razvoj u odnosu na industriju. Moramo razmišljati i o istraživanju i razvoju na području novih usluga i novih oblika rada koji će nam pomoći da se nosimo sa novim društvenim problemima. Demografske promjene nisu ništa novoga. To je nešto što postoji već duže vremena, ali ipak u brojnim zemljama nedostaju odgovarajuće reakcije na to. Nije prekasno, u svakom slučaju to mora biti prioritet. Moramo stvoriti platforme za socijalne inovacije. Ne možemo obrnuti situaciju što se tiče demografije, ali moramo poduzeti sve što je u našoj moći kako bismo razvili nove socijalne usluge i kako bismo osigurali osposobljavanje, cjeloživotno učenje i kako bi cijelo društvo bilo prilagođeno demografskim promjenama. Istodobno, moramo osigurati bolje informiranje, uvesti nove metode na licu mjesta – i moramo isto tako odgovarajuće raditi na tome na upotrebi elektronskih e, sredstava, nove tehnologije, novih metoda. Tu postoji cijeli široki spektar. E, što se tiče samog zakonodavstva ne možemo učiniti mnogo, ali možemo dati preporuke i koristiti postojeća sredstva, socijalne fondove i učiti jedni od drugih. To je jako važno. Hvala lijepa. Mi znamo da je visoka nezaposlenost mladih jedan od najvećih problema u državama članicama i isto tako znamo da je to problem koji se ne može riješiti nekolicinom lijepih projekata. Moramo uspostaviti potrebne strukture. U mnogim državama članicama postoji i obrazovanje koje kombinira teoretsko i praktično obrazovanje, odnosno osposobljavanje u poduzećima i to se pokazalo kao nešto što je uspješno u vrijeme krize i sastavni dio preventivne politike na tržištu rada jer se na taj način osiguravaju potrebne kvalifikacije koje konkretne inicijative planirate što se tiče poticanja ovog dualnog sustava obrazovanja i na koji način ćete poticati države članice da rade na tome? Koji mehanizmi postoje što se tiče suradnje između glavne uprave za zapošljavanje i glavne uprave za obrazovanje, odnosno koje ćete mehanizme izgraditi? Hvala lijepa i ja baš kao i vi znam da postoji ta priprema e, obrazovanja koje ide paralelno i u razredu i u poduzećima. I te ljude koji se obrazuju na taj način lakše nađe posao. Dakle, na taj način se ublažava problem nezaposlenosti mladih. Dakle, to može biti rješenje za budućnost. E, mi u Europskoj komisiji možemo dakle, pomoći nezaposlenosti mladih koja je zapravo u nadležnosti država članica. Postoji instrumenti za to o razmjeni mišljenja i iskustava. E, moramo e, raditi i jedni s drugima. Imamo zapravo neku vrstu sklopljenog saveza u tom smislu. Mnogo toga je pokrenuto, međutim možemo surađivati kao što ste i vi rekli sa e, onim aspektima koji se odnose na kulturu. U e, pismu u koje se opisuju naši zadaci, a koji nam je uputio gospodin Juncker, govori se o općim e, bitnim elementima e, kao što je profesionalna obuka i školovanje, stručno usavršavanje, obrazovanje odraslih. To prelazi sada u e, opću upravu e, za zapošljavanje Europske komisije i to je dobro. Ista stvar vrijedi za suradnju sa svijetom kulture. E, sve je okupljeno sada u programu Erasmus+, što se tiče mobilnosti preko graničnog razmjene studenata i nastavnika. Imamo program razmjene koje treba um, voditi glavna uprava za zapošljavanje, a sada predsjednica je ugasila mikrofon. Renate Weber ima riječ iz e, Europskih pučana. Hvala. Zaista mi je bilo drago ovo što ste rekli o slobodi kretanja u Europskoj uniji i mobilnosti radne snage. Slažem se s vama da nam je potrebna i nova vrsta obrazovanja i stručnog usavršavanja kako bi se nedostatna kvalificirana radna snaga poboljšala nedostatna odnosno na raspoloživa radna mjesta. Što ćete vi napraviti? Što ćete Europska komisija napraviti? Kako ćete nametnuti to da se promijene e, školski programi, e, da se pređe na životno učenje? Što mislite da možete napraviti na tom planu? Hvala, gospođo Weber. Biće teško prisiliti zemlje članice na to jer one mm, odlučuju o sadržaju obrazovanja. Nastavnici često ovise o regijama, odnosno radi se na regionalnoj razini, ali mi možemo pomoći i pospješiti suradnju. Naravno ćemo to učiniti kada se bude radilo o mm, profesionalnom obrazovanju. Mi mm, možemo dijeliti informacije u svim zemljama članicama i organizirati da oni koji poučavaju uče jedni od drugih. Jer mislim da nešto tako može puno toga donijeti. Svatko ima svoj zadatak, a naš zadatak jest da prikupljamo e, informacije i znanja i onda širimo te rezultate. Također e, možemo dati možda pripomoć da se bude radilo o priznavanju kvalifikacija. Često e, postoje dva konteksta. Jednog se odnose na profesije koje su e, uveliko definirane pravilima u određenim zemljama, dok u drugim e, zemljama nisu. Prema tome možemo e, paziti da na završetku školovanja omogućimo također neke informalne načine učenja. Možda bismo tome trebali dati veću težinu i to pokrenuti i u zemljama u kojima ne postoji. Dakle, e, sve to treba biti vezano i za mobilnost u Europi za one koji to žele. Hvala lijepa. Sada e, Garcia Perez iz odbora za žene. Hvala gospođo Tyson. Načelo ravnopravnosti spolova je ključno u svim europskim politikama. Međutim, e, to je još važnije za e, vaš resor. Žene primaju u prosjeku 39% mirovine manje nego li e, muškarci i velik broj njih lako se nađe u siromaštvu. Kakve mjere biste mogli napraviti kako biste izbjegli ove negativne aspekte vezane za mirovinu i jednake e, plaće? Što možete napraviti kako biste i vaše kolege, povjerenike, naročito muškarce među njima, e, kako ćete njih pridobiti da rade na ovim pitanjima jednakosti? Hvala. Kolega, počet od posljednjeg elementa. U Europskoj komisiji i muškarci i žene e, moraju paziti da e, žene i muškarci budu ravnopravni. To je jedan od prioriteta u Europskoj uniji, a to je isto tako e, zahtjev da se treba za isti posao dobiti istu plaću. Članak 119. rimskog ugovora već govori o tome izrijekom. Možemo li možda usvojiti i druge zakone kako bismo promicali to pravo? Mislim da mm, ne možemo, ali postoje sporazumi. Sporazumi da sva poduzeća na transparentan način objave plaće žena i muškaraca kao kategorija, ne pojedinaca. Prema tome moramo učiniti sve što možemo da to postičemo. Ne možemo to nametnuti zakonom jer zakon već postoji, možemo ga samo na pametan način provoditi. Jednaka plaća za isti posao za muškarce i žene. To nije vezano samo zato da kada ljudi rade isti posao moraju biti isto plaćeni. To se treba odnositi i na pristup tržištu rada muškaraca i žena. Žene manje sudjeluju na tržištu rada, one više rade na nepuno radno vrijeme, e, češće prekidaju karijeru jer žele ili moraju skrbiti o nekim članovima obiteljima, naročito o djeci. Često žene ranije odlaze u mirovinu i zaista e, sam e, zapanjena bila e, kako i sada i žene imaju puno manja prava prilikom ostvarivanja mirovina. Dakle, a moramo stvoriti i druge uvjete kako pristup tržištu rada žena bio bolji. Primjerice više vrtića i jaslica. Dakle, moramo raditi da bismo uklonili prepreke koje omogućuju ženama dođu na tržište rada. Hvala. Sada riječ ima Konstans Le Grip u ime Pučana i u ime odbora za ženska pitanja. Hvala. E, gospođo kandidatkinjo za mjesto povjerenice, bila sam vrlo zadovoljna kada ste odgovorili na prethodno pitanje, jer ste vi rekli da želite da budete li potvrđeni na mjestu povjerenice, da ćete raditi na tome da bude više jednakosti među muškarcima i ženama u Europskoj uniji i to po pitanju plaća i e, mirovina koje je e, veliki skandal da postoji razlika u razini mirovina muškaraca i žena. Bilo bi mi drago da možda malo produbite odgovor koji ste upravo dali za e, naše europske sugrađanke. To je zaista u žiži interesa, a moj klub zastupnika na tome inzistira Dakle, e, što mm, namjeravate napraviti s kolegom e, koji će biti zadužen za e, i ravnopravnost spolova i kakve nove mjere ćete uvesti? Hvala kolegice. Da, primjenit ćemo konkretne mjere. Trebamo proučiti stvarnost koja postoji na terenu. Ono što još uvijek nedostaje jest dobro poznavanje situacije u zemljama članicama. Zemlje članice ne poštuju pravila, e, zakonski se propisi ne primjenjuju u dovoljnoj mjeri. Kada to ustanovimo moramo tražiti da zemlje članice promjene ponašanja koristeći instrumente koje imamo na raspolaganju to je e, problem sa ravnopravnosti spolova. Još jedan e, odgovor na prethodno pitanje. Moram reći da mi je bilo vrlo drago kada mi je Juncker rekao da bi želio da puno žena bude u njegovoj komisiji. On je htio da bude više od devet žena članica kolegija povjerenika. I to ne samo zato što je to tražio Europski parlament. On u svom pismu kaže ima u 21. stoljeću žene moraju imati mjesto koje im pripada i neću se zadovoljiti ako žene ne bude imale to mjesto. Dakle, budući predsjednik komisije tako gleda na stvari, a uvjerena sam da tako misle i drugi povjerenici. Surađivat ćemo na tom planu i kada se bude radilo o pitanjima socijalne sigurnosti. Zajedno sa kolegicom zaočenom za ta pitanja radit ćemo na tim pitanjima. Ako me se postavi pitanje i jesam li feministica, ja kažem da jesam. Što po tim mislim? Ženama je i dalje potrebna pomoć i podsticaj i to moramo napraviti, to je naš e, zadatak i to je sasvim sigurno moja uloga. u ime socijalista i demokrata. Hvala lijepa. I ja pozdravljam gospođu Tyson koja je kandidatkinja za mjesto povjerenice. Financijska kriza i mjere štednje su sasvim sigurno imali katastrofalne posljedice. Jako se povećala nezaposlenost, socijalna sigurnost i zaštita se zapravo raspala, jako su se skresale naknade onima koji su ih primali. Moramo, dakle, ojačati sustav socijalne sigurnosti, ojačati programe socijalne pomoći kako nitko ne bi ostao po strani. E, gospođo Tisin, trebate raditi na ostvarivanju europskog zakonodavnog okvira koji će omogućiti da se stvori svojevrsni socijalni plan socijalne zaštite koji će omogućiti pristup e, svim uslugama, uključujući i javnim uslugama. Treba, e, da li želite na tome raditi i želite li se zalagati za minimalne plaće u Europskoj uniji? Vaše pitanje je vrlo važno. E, pitate me želim li raditi na dobrim socijalnim okvirima. Da, želim. Imamo e, temeljni ugovor, to je naša referentna točka, a predsjednik Juncker na tome želi raditi. I svi nam kažu da nam treba dobar socijalni okvir. Treba imati e, socijalnu tržišnu ekonomiju jer tržišta e, funkcioniraju, ali trebaju se korigirati i dobiti jednu socijalnu dimenziju. Treba se ostvariti dovoljna konkurentnost kako bi se otvorila radna mjesta. To je naš zadatak. Imaćemo specifičan europski socijalni okvir koji bi svi trebali poštovati. Ne možemo taj okvir opisati kao jedini e, globalni, sveobuhvatni e, okvir. Imamo puno propisa na planu zapošljavanja po pitanju socijalne zaštite. Možemo tražiti od država članica da sustavi socijalne zaštite budu <clears throat> održivi. Vi ste govorili e, o minimalnim plaćama i za sada smo zapravo govorili o minimalnoj nadnici prije nego li o minimalnoj plaći. Ja mislim da bi minimalna plaća bila dobra, a o, to je nešto zašto se predsjednike i Juncker zalagao. Mislim da u članku 53. stavku 3. temeljnog ugovora E, se e, jasno vidi da Europska unija nije nadležna za e, same plaće, ali uspostavljanje minimalne plaće bilo bi dobra kako bi pojedine zemlje članice imale lojalnu konkurenciju međusobno. U državama članicama u kojima minimalna plaća za sada ne postoji. Ne možemo to napraviti jer tu bismo izašli iz naših naše kompetencije. Marija Arena iz socijalista i demokrata. hvala. Od krize 2008. godine i s obzirom na kontent socijalnog dumpinga i dumpinga u okolišu, vidjeli smo da je došlo do restrukturiranja 16.000 poduzeća, a rezultat toga bio, bila je nezaposlenost. Neke zemlje članice, kako bi se nosili s posljedicama toga, uveli su postupak e, da bi se pratile ti, e, te osobe koje su izgubile posao. Primjerice, zakon koji vi dobro poznajete, zakon Renault u Belgiji. Prvo pitanje koje vam e, želim e, postaviti, hoćete napraviti okvirnu direktivu kako bi se pospješila takva zakonodavstva i na koji način biste mogli bolje zaštititi industrijski sektor koji u Europi je ipak ima puno radnih mjesta, a koji se mora nositi s međunarodnom konkurencijom. Hvala vam e, gospođo Arena na ovom pitanju. Da, mnogo poduzeća je prošlo kroz restrukturiranje, a možda će se to dogoditi i u drugim poduzećima. Ono što je najpametnije što možemo učiniti je kada znamo da bi do nečega moglo doći, onda moramo na mikro i makro razini anticipirati to. Više nego ikada moramo konsolidirati sve informacije i e, regije i države moraju surađivati Moraju se predvidjeti buduća restrukturiranja. Osobe koje bi mogle izgubiti posao e, moraju e, se prekvalificirati, moraju pokušati naći drugi posao. Treba vidjeti na koji način se mogu naći nove vrste radnih mjesta i kako E, pripremiti socijalne posljedice i kako se s njima najbolje moguće nositi. Dakle, treba uvijek pokušati naći najpovoljniju formulu. Znam da se u parlamentu i govorilo o mogućnosti da se o to, na to pripremi zakon. Na kraju se ipak odlučilo protiv toga u komisiji i da se stvori jednostavno jedan e, okvirni propis. Moramo dakle e, raditi s instrumentima s kojima raspolažemo. Znamo da e, postoje i e, drugi zakoni iz drugih sektora i da se zakonski propisi sada procjenjuju. Možda je najbolje da se prvo dobro prouče sami zakoni i ako bude potrebno da se nešto onda izmijeni. Što se pak tiče temeljnih mm, zakona i konzultacija, e, možda se neke stvari mogu i poboljšati, međutim to ćemo moći napraviti nakon što procijenimo sadašnju situaciju i vidimo je li dobro prijeći na prijedlog zakona. Dakle, sada je dakle opet Hvala, da ću riječ Teres Komodini koja predstavlja Europsku pušku stranku i odbor za kulturu. Hvala vam, gospođo predsjedateljice, kandidatkinja za povjerenice. Čini se da među prvim prioritetima komisija mora E, dati stvaranju radnih mjesta i gospodarskom rastu. Kako vi planirate e, doprinijeti obrazovnim sustavima koji će generirati taj gospodarski rast? Kako ćete vi kao povjerenica pridonijeti mobilnosti mladih, razvoju njihovih vještina i njihove zapošljivosti? Isto tako u odnosu na jamstvo za mlade koje je eksplicitno napravljeno kako bi riješilo pitanje nezaposlenosti mladih. Do e, rujna 2014. samo su dvije države članice počele koristiti ta sredstva. Nije raspoloživo sredstava problem, već spora i neučinkovito korištenje sredstava od strane država članica. Koji će biti vaš pristup rješenju ove situacije? Hvala. Hvala vam. obrazovanje i tržište rada i potreba njihovog bližeg povezivanja, to je ključno pitanje. To je nešto što, na što se moramo usredotočiti za vrijeme ove komisije. Moramo se više na to usredotočiti nego u prošlosti. Možda je više nego simbolično da nadležnost za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih je nešto što je preneseno na opću upravu za zapošljavanje. To znači da e, je to zapravo nešto što nas brine. Obrazovanje mora biti povezano s tržištem rada, moramo imati to na umu. Mi znamo da postoje neki osobe nadužene za obrazovanje koje nisu baš zato e, one kažu da je obrazovanje nešto posebno drugačije, ali kada govorimo o obrazovanju odraslih ili barem strukovnom obrazovanju, tu moramo doista osigurati bolju povezanost sa tržištem rada i mislim da prebacivanje tih e, sektora na e, glavnu upravu za zapošljavanje je izuzetno pozitivno. Da, što se tiče ove inicijative za mlade, jamstva za mlade, očito je start spor, početak je spor, dali smo državama članicama mogućnost da podnesu svoje programe, brže nego kod drugih. Već imamo nešto iz Italije i Francuske. Mislim da je Litva spremna. Španjolska je izišla s nečim što još treba doraditi. No, sredstva su na raspolaganju iz, još iz prethodnog proračuna koja se mogu e, provesti programi djelovanja su još uvijek u tijeku, mi ih pokušavamo racionalizirati i očito ćemo dati sve od sebe kako bismo osigurali da proračun koji je na raspolaganju za sljedeće programsko razdoblje se koristi i da se koristi djelotvorno za, za ciljeve koje će osigurati strukturne promjene kako, mladi, kako bi mladi imali bolje prilike. maria Juan Rodriguez iz Kluba zastupnika socijaldemokrata. A ovo saslušanje bliži se svome kraju. Gospođe Tajsen, nama trebaju jasne obveze, e, jasno preuzimanje obveza s vaše strane. Mi smo svi sigurni da sljedeća Europska komisija će biti osinjena na temelju svoje sposobnosti e, da obuzda nezaposlenost, da smanji nezaposlenost, da smanji siromaštvo i e, da kontrolira socijalni dumping. U tom smislu mi vjerujemo da e, se vi trebate boriti za ekonomske i gospodarske politike podrške. Trebate se boriti za e, jače socijalne ciljeve u strategiji Europa 2020 u e, preporukama koje su namijenjene pojedinim zemljama, u industrijskoj politici i paketu ulaganja, a i u snažnijim socijalnim ciljevima ekonomske i monetarne unije, dakle eurozone. Moje pitanje je koje e, ćete uvjete tražiti od vaših e, dopredsjednika, osobito Katanja i Ambroski, kako bi to osigurali? Hvala vam. Ja sam uvjerena da moramo raditi orijentirani prema rezultatima. Dakle, što je više moguće, trebaju nam mjerljivi ciljevi. Mi moramo osigurati da naše politike vode određenim rezultatima način na koji e, Jean-Claude Juncker zamišlja strukturiranje komisije jest da među povjerenicima postoji suradnja. Neće svako raditi izolirano u svom resoru, e, jedan u gospodarstvu, drugi digitalnom tržištu, treći na nečem trećem. Ne, mi moramo raditi zajedno. I ako želimo rast stranih mjesta, to je cilj e, koji svaki član nove komisije opredeljen prema ispunjenju tog cilja cilja, kako to učiniti u praksi, pa moramo znati e, što smo programirali. Jedna od naših prvih misija jest osigurati e, da damo doprinos u okviru onog što nam je e, na raspolaganju, da mladi ljudi krenu na radna mjesta, da krenemo sa pokretanjem novih poduzeća kada govorimo o europskom semestru i ekonomskoj i monetarnoj uniji, ja e, ću e, sjesti porazgovarati sa gospodinom Oskovicijem, jednom od opredsnika koji koordinira naš rad i barem naš, nas troje će raditi na tome da osiguramo e, da tu je naživu uđu ispravni socijalni pokazatelji. Jer do sada se na to toga na nešto sekundarno, nešto što vidimo, ali to je to otprilike. Nismo nešto previše oko toga radili. A sada moramo socijalne indikatore uključiti u dublju analizu onoga što se radi, ugraditi ih u e, preporuke koje su dizajnirane za pojedine zemlje. Dakle, ono što je najvažnije E, ja e, vas mogu uvjeriti da je namjera raditi, e, surađivati i raditi zajedno sa državom članicama. Ja ću to sigurno zagovarati. Hvala, gospođa Sabine Fergejen iz EPP-a. Države članice koje su uvele dvojni sustav obrazovanja obično imaju nisku razinu e, nezaposlenosti mladih, iako možda nije primjereno kopirati sustave zato što su sustavi obrazovanja vrlo različiti, ali mislim da taj dvojni sustav obrazovanja pokazuje da snažna veza između poduzeća i za obrazovanja i to praktično obrazovanje e, jača e, zapošljavanje mladih. Koje ćete mjere vi poduzeti do za vrijeme vašeg mandata, da li ćete promicati sustav dvojnog obrazovanja kao najbolji model e, i e, u što, koji su planovi u odnosu na obrazovanje odraslih, a i neformalno obrazovanje e, primjerice u u, u programima niskog proračuna i kako ćete promicati takozvane meke vještine i kroz sredstva koje uglavnom osigurava Europski socijalni fond. Hvala kolegice. Sustav dvojnog obrazovanja, to je nešto o čemu smo već raspravljali, to je vrlo važan instrument, to je metoda e, za koju svi znamo da je pokazala jako dobre rezultate, e, djelotvoranje, dovodi e, mlade ljude na tržište rada, daje im dobro obrazovanje, a istovremeno i pristup, pristup tržištu rada. Kao što ste rekli, situacije u državama članicama su različite, ne možemo naći jedan model koji ćemo primijeniti za sve, kao i u drugim socijalnim područjima, ali e, možemo učiti jedni od drugih e, u tom prekograničnom kontekstu. I u programu Erasmus smatram da je vrlo važno imati strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih također kako bismo koristili ta sredstva e, i osigurali da e, subjekti iz različitih zemalja se mogu ukupiti, okupiti i raspravljati kako će organizirati svoje kurikulume E, koje su slabe prednosti i nedostaci tih sustava. Znači u tom učenju jedni od drugih mi možemo se razvijati u našim pojedinačnim državama članicama i poticati države članice na inovacije. Smatram da trebamo uložiti novac i to je ključno ulaganje. To nije samo pitanje druge države članice, vidimo što i vidjeti što je ona učinila. E, države članice e, vole tu vrstu obrazovanja. Ja znam već dugo vrijeme da je to dobra formula, ali one države koje s tim nisu upoznate moraju prvo vidjeti kako to funkcionira i moramo prilagoditi svoje strukture kako bismo tako nešto uključili. Kada govorimo o obrazovanju odraslih, tu imamo problem s nedostatkom inicijative. Postoje proračun, ali se novac ne troši. Imamo premalo ljudi u obrazovanju odraslih imamo e, cilj od 15%, ali za sad smo na 10%. Moramo vidjeti gdje su prepreke, zašto se sredstva ne koriste, kako potaknuti države članice za više programa obrazovanja odraslih, barem pristupačnih programa obrazovanja odraslih i iskoristiti da više ljudi koristi ponuđeno. Sada ću dati riječ e, Veroniki Lope iz e, kluba zastupnika Pučena. Hvala vam, gospođo predsjedateljice, gospođo Tajsen. Kao završni govornik iz mojeg klubu zastupnika želim e, pozdraviti vašu nazočnost u ovom odboru. Vi ste pokazali da ste dobro upoznati sa aktualnim pitanjima i obvezali ste se boriti za prava najranjivijih osoba. Ovaj će odbor s vama surađivati kako bi e, se ispunili strategiju 2020 i otišli u smjeru poštovanja poštenijeg, održivijeg gospodarstva. Osobito mi je drago čuti da ste spomenuli e, socijalnu dimenziju, veću socijalnu dimenziju europskog semestra. Mi želimo e, srezati siromaštvo, socijalnu isključenost i nezaposlenost. Ja imam dva pitanja za vas. Prvo, koje mjere predlažete kako biste ojačali socijalnu dimenziju ekonomske i monetarne unije Europski zakon o osiguranju pristupa za osobe s invaliditetom je e, nešto što se e, tek radi. Što planirate kako biste to požurili? Hvala na ovom pitanju. E, uvođenje veće socijalne dimenzije u europski semestar. Ja doista E, ponavljam, uvijek naglašavam tu točku, to želimo uključiti u program. Cijela komisija je shvatila tu poruku i moramo uvrstiti ispravne pokazatelje, moramo pridati veću važnost socijalnim e, pokazateljima zajedno sa gospodarskim ili ekonomskim pokazateljima. E, dakle, moramo djelovati po tim pokazateljima i uključiti financiranje u e, preporuke koje se izrađuju za pojedine zemlje. Trebamo naravno i u većoj mjeri uključiti socijalne partnere od samog početka. Imamo e, proces godišnjeg e, pregleda i pregleda ili odnosno istraživanja o zapošljavanju, ankete o zapošljavanju i kada izrađujemo preporuke za pojedine zemlje moramo u to uključiti socijalne partnere. Zakonodavstvo mora biti pravo zakonodavstvo, e, osobe nadležne u državama članicama moraju taj proces e, shvaćati kao i svoj proces. I, a što se tiče osoba s invaliditetom i izrade tog zakonodavstva, ja sam svjesna činjenice da za to postoji jasna potražnja za tim e, prije nego što je formalno e, osnovana ta inicijativa mnogi e, su se osobe s invaliditetom organizirale na razne načine kako bi ostvarile te ciljeve. Komisija se s time bavila. znam da naše službe nešto pripremaju u tom pogledu i e, pozabavit ću se time Jednom kada prijedlog bude na raspolaganju, prioritet će biti da on izađe i pred parlament kako bi se osiguralo da osobama s invaliditetom doista stvorimo neku vrstu unutarnjih tržišta za njih, za, za robu i za usluge i kako bismo osigurali njihovo a, pristup jeftinijim inovativnim proizvodima. Naravno, imamo na zajedničkom tržištu veliku konkurenciju i to je veliki poticaj za inovacije koji može ići na korist osobama s invaliditetom. Zahvaljujem svima, zahvaljujem svim članovima ovog odbora i drugih odbora koji su eh, pripremali, formulirali pitanja, iznosili pitanja. Vrlo zanimljiva i široka pitanja su danas postavljena gospođi Tyson. A sada želim pozvati kandidatkinju za povjerenicu da iznese krenu kratku završnu izjavu, 4-5 minuta. sa svim tim stvarima koje niste imali mogućnost reći e, tijekom e, odgovaranja na ova složena pitanja u e, vremenu od samo dvije minute koje ste imali. Dakle, gospođa Tyson, Evo, slobodni ste sada e, reći, e, odnosno iznijeti vašu završnu izjavu u kojom ćemo završiti ovo saslušanje. Hvala, e, hvala vam predsjedavateljice, poštovani članovi, kolege. Kao prvo želim vam zahvaliti na svim pitanjima koje ste postavili, na zanimljivoj razmjeni ideja koju smo vodili i e, mogu vam doista reći ako dobijem vašu podršku, vaše povjerenje, ja ću doista svoje riječi pretvoriti u djela. Tijekom ovog saslušanja pokušala sam iznijeti svoje mišljenje oko toga koje će to dijela biti zajedno s vama, s državama članicama, sa socijalnim partnerima. Nova komisija želi uložiti u gospodarski oporavak i e, osnažiti zapošljavanje. Mi želimo da e, osobe koje traže radna mjesta se vrate na tržište rada, povećaju svoje e, talente, vještine i mobilnost. Želimo osigurati najbolju moguću socijalnu zaštitu za ljude koji rade i one koji ne rade i mi želimo intenzivirati borbu protiv siromaštva. Cilj su nam dobri i zdravi uvjeti rada, borit ćemo se protiv socijalnog dumpinga i drugih zloupotreba i borit ćemo se za poštene i jednake prilike na tržištu rada. I to su oni jasni ciljevi koje smo si zadali. Kako bismo ispunili te ciljeve, ja želim u cijelosti iskoristiti instrumente koji su nam na raspolaganju. Sljedeća komisija mobilizirat će do 300 e, to milijardi eura za ulaganja i stvaranje radnih mjesta, a moj e, vlastiti proračun je otprilike 10% ukupnog europskog proračuna i s tim proračunom ću se usredotočiti sva raspoloživa sredstva upravo na ove ciljeve koje sam opisala, stvaranje radnih mjesta, osnaženje socijalne zaštite i borba protiv siromaštva. Jamstvo za mlade je jedno od mojih glavnih prioriteta i ja želim da taj instrument bude u cijelosti proveden u svim državama članicama bez odlaganja s ciljem mjerljivih i trajnih rezultata. Zapošljavanje i socijalna politika postaće će i eksplicitniji dio europskog e, semestra. Potrebne reforme u državama članicama također će se procjenjivati temeljem njihovog socijalnih učinaka. Dragi kolege, nova komisija ima ambiciju odraditi ovaj program ujedinjeni kao tim pod vodstvom Jean-Claude Junckera. Mi ćemo to raditi u partnerstvu s ovim parlamentom i naravno sa državama članicama i socijalnim partnerima i mi shvaćamo da smo suočeni sa e, golemim izazovima i da možemo uspjeti samo ako se s njima suočimo zajedno. Ako u pet godina možemo reći, ili za pet godina možemo reći danas, Europa broji veći broj manjih radnih mjesta i e, stupanj siromaštva je manji, samo onda ćemo znati da smo doista e, učinili nešto za ljude. Kao što sam rekla u svojoj uvodnoj izjavi, za ljude e, je Europa upravo to i zahvaljujem na suradnji i radujem se danjem radu. Hvala. Once again, još jednom eh, hvala vam gospođo Tyson. Zahvaljujem eh, i svim članovima ovog odbora koji su sudjelovali u saslušanju i postavljali pitanja. Sastanak eh, koordinatora održat će se iza zatvorenih vrata. Vrednovat ćemo i ocijeniti ovo saslušanje i to će biti od 1 eh, do 2 sata. Sastanak koordinatora od 1 do 2 u prostoriji ASP 5G. Eh,